Man sollte normal pa trebali bismo uobičajeno je to da ne kažnjavamo one koji su došli na vrijeme, nećemo stoga više dužiti. E, prije no što počnemo naš nastavak današnje sjednice, želim pozdraviti e, visoku delegaciju tajvanske vlade koja se nalazi ovdje među nama na odboru. Oni su to tu na jedan, e, dakle, upoznavanje institucija, politika i strategija Europskoj uniji i želim vas srdačno pozdraviti na našem odboru za kulturu, a isto tako Nadam se da ste imali, da ćete imati doista zanimljiv i poučan posjet u Breslu. Želimo nastaviti sada Prema našem dnevnom redu, točka 8. predstavljena studija Obrazovanje i mladi u Europskoj uniji, aktualni izazovi te izgledi za budućnost konzultantskog društvo Rent Europe, a druga studija je kulturni i kreativni sektor u Europskoj uniji, budući razvoj, izazovi i mogućnosti. Konzultantske kuće KEA i Instituta za javnu politiku i upravljanje PPMI. Prije toga će nam se obratiti Johannes Litzelman, e, voditelj resornog odjela, koji će nam reći nešto o ulozi i radu samog resornog odjela, te isto tako način na koji oni podupiru rad u našem odboru. Imamo mnoštvo novih članova u ovom odboru koji ne znaju da je mnoštvo informacija i isto tako e, dobivamo mnoštvo informacija preko resornog odjela da ću mano, imate sedam minuta vremena da nas e, e, uvedete u samu temu. Naravno, ako će biti pitanja, možete izravno postaviti. Gospodinu Litzelmanu, smisao današnjeg popodneva jest prezentacija samih studija koje sam kazao. Hvala, gospođo Predsjednice, ja sam doista zahvalan što sam dobio priliku da kratko predstavim resorni odjel B i to prije prezentacije ovih dviju studija. E, resorni odjeli su 2004. osnovani kako bi pomogli e, odbor i tajništvo u području ekspertize, istraživanju, a svi odbori su povezani sa određenim resornim odjelima e, Resorni odjel je na neki način ogledalo same administrativne strukture e, samih odbora, kao što to je vidljivo i na ovom prvom slajdu. Što se tiče resnog odjela B za strukturnu i kohezijsku politiku, dakle, e, odbor TRAN, Regi, Agri, Peš i kulturu. Kao što sam kazao, nudimo usluge u području ekspertize i znanosti, e, dakle ne individualnim članima, već e, tijelima. To je značajna razlika između resornih odjela te isto tako PRS koji se razlikuje od toga koji zapravo kao svoju nadležnost ima da odgovori na e, pitanja individualnih članova i individualne zastupnike. Dakle, mi skrajamo prema potrebe e, dakle, odbora za kulturu, sve ono što se traži od nas, a što je zapravo i e, omogućuje donošenje politika i odluka, e, različnjavamo tehnička, pravna pitanja koje se tiču samih politika u resoru, a isto tako implementaciju i isto tako i provedbe zakonodavstva Europske unije. To upravo činimo kroz vlastiti proračun i kroz interaktivnost aktivnost kroz dakle e, čitav niz suradnika u čitavoj Europskoj uniji. Ekspertize koje možemo staviti na raspolaganje ima nekoliko karakteristika koje su zapravo usmjerene prema samim akcijama. Drugim riječima pokušavamo se raditi na politikama i scenarijima, te isto tako preporukama unutar tih politika mogu biti izravno e, korisne za rad e, odbora, a isto tako osiguramo ekspertize koje e, u sastavni dio strateškog orientacije za koji se opredelio sam odbor. Svjesni smo da koji puta imamo političke osjetljive teme, ali to je razlog zbog čega se fokusiramo i na objektivnost, transparentnost i neovisnost u našem radu. Pokušavamo u sklopu našeg rada postići ove ciljeve i to kroz javne e, nabave koje aktivno e, publiciramo, a isto tako imamo stroge standarde kad je reč o načinu rada. Naši e, pružitelji usluga prolaze dakle naticanje, a isto tako i javni službenici kao zaposlenici odabiru neovisno ovaj dio. I također radimo i sa stručnim procjenama Isto tako imamo instrumentari koji nas e, zapravo štiti od e, plagijata. A isto tako objavljujemo e, tijekom sastanaka odbora sve naše saznanje. Različite su oblici, dakle kratke bilješke, potom kratke upute, dubinske analize studije, a e, najveće su velike studije. U tom kontekstu želim spomenuti da gotovo sve naše studije e, su e, se dakle, objavljene na engleskom jeziku i sastavljene na engleskom jeziku upravo zbog smanjenih kapaciteta pravoličke službe i prioriteti koje pravoličke službe imaju u svom radu. Potpuno je jasno da ukoliko postoje neke važne e, dokumentacije ili studije, mi možemo zatražiti i prijevode na nekoliko jezika. Pokušavamo isto tako izraditi e, dakle skraćene prikaze. Osim ovih pisanih e, studija imamo i radionice panele sa stručnjacima i tako dalje. Što se tiče samih ekspertiza, će se E, odraditi ili interno, dakle kroz e, naše djelatnike, ali tu moram kazati e, dakle samo dvoje kolega radi u našem resoru, što znači postoje naravno ograničenja u našem radu. Većina našeg, naših ekspertiza dolazi iz vanjskih izvora, eksternih izvora koji prolaze javnu nabavu. Ova javna nabava naravno imaju svoju prednost, a to je da imamo e, pristup e, stručnjacima u svakom pojedinom području, ali isto vremeno je i mali nedostatak što imamo strahovito dug vrijeme. Kada pogledate ovaj slajd vidjet ćete da sve počne sa odlukom koordinatora Odbora za kulturu, to je za nas mandat, da započnemo javnu nabavu i proceduru javne nabave što E, iziskuje mjesec i pol do četiri mjeseca i dva do šest mjeseci za same istraživanja, a onda još e, mjesec do dva dana kontrola kontrole i eventualni prevodi, što u konačnici znači da govorimo od odluke koordinatora do same prezentacije na odboru, e, prolazi 4,5 do 12 mjeseci. potpuno sam po sebi razumljivo je da su javno dostupni svi dokumenti e, dakle na internetu isto tako možete naći i na internetu na web stranici odbora za kulturu te isto tako dodatne informacije na Twitteru te isto tako i skačena dokumentacija a isto tako imamo i u knjižnici same e, kopije u tiskanom obliku vrlo kratko bih želio eh, predstaviti ono što smo učinili u eh, zadnjem sazivu parlamenta, više od 40 studija za odbor za kulturu je izrađeno kao što je mobilnost e, dakle umjetnika i profesionalca u području kulture e, Erasmus Plus e, i isto tako financiranje filmova na digitalnom medicinskom tržištu. Također smo organizirali i pet radionica kao što je dakle zaštita maloljetnika u digitalno doba te isto tako internet studije i stručne članke. Sada ćemo čuti još <laughs> dvije horizontalne studije, a kad je reč o onome što nas čeka u budućnosti, želim naglasiti da trebamo e, započeti proces promišljanja o onim studijama koje želimo usvojiti u 2020. godine, dakle proces promišljanja negdje krajem listopada, početkom e, studenog, kako bismo mogli alocirati naše financijske sredstva. Cilj svega toga bila bi da koristimo, e, inteligentno iskoristimo sredstva koja stoje na raspolaganju, da to sve bude učinko učinkovito i da sve to bude u skladu sa prioritetima odbora i da će to donijeti dodanu vrijednost za sve vas i zbog toga vas želimo pozvati da nam e, date povratnu informaciju kroz političke skupine, klubove, u kojem područjima biste voljeli imati naglasak početkom 2020. godine. Ovime želim zahvaliti na vašoj pozornosti. Hvala lijepa. Hvala gospodine Licelman na vašem izlaganju. E, resor već duže vremena dosta dobro podupire naš parlamentarni rad, ali sigurna sam da i u novom sazivu ćemo nastaviti ovako način suradnje, već se tome veselim i ja bih postavila pitanja kolegicama i kolegama, imate li pitanja vezano uz rad stručnog resora prije nego što pređemo na same studije? Dobro, mislim da su kolege iz dakle, ovog našeg resnog odjela sigurno spremni odgovoriti na sva eventualna pitanja. Dakle, prelazimo na ove dvije studije koje smo e, kao odbor za kulturu zatražili, politički i stručni resor je to e, popratio, malo e, mogućnosti uvida u prioriteta u novom sazivu. Ja bih e, želio zamoliti gospođu Axel Devo i gospođu Faye Dunkely iz, dakle, Rand Europe e, koji će nam predstaviti bitne rezultate studije obrazovanja i mladi u Europskoj uniji, aktualni izazovi za budućnost. Ova studija će prikazati e, različite scenarije za budući razvoj u području obrazovanja i mladih. Ona isto tako odgovara na pitanje političkih e, konsekvencija u tim scenarijima. Na kraju krajeva govori se i o političkim opcijama za sve eventualne posljedice po pojedinim scenarijima, kako i e, po pojedinim vizima, a isto tako i obuhvaćanje svih mogućih prilika koje se nude. Želim se e, zahvaliti na dolasku gospođi Devo i gospođi Dankeli. E, ne biste trebali biti duži od 15 minuta jer bismo voljeli imati vremena i za pitanja i odgovor. Evo, izvolite, imate riječ. Thank you. Good afternoon and thank you for... Hvala vam lijepo Želim e, lijepo pozdraviti sve nazočne i zahvaliti vam što ste nas pozvali da vam izložimo ovu studiju. Ja ću vam pokušati objasniti kako smo mi radili, e, zašto smo primjenjivali tu metodologiju i e, što smo ustanovili. Naš pristup je bio razmjerno neobičan u području obrazovne politike i politike za mlade. Neki od vas će možda danas po prvi puta čuti za scenarije, pa ću dati sve od sebe da jasno objasnim što su to točno scenariji i kako funkcioniraju u ovom kontekstu. Mislim da se svi u ovom odboru možemo slažiti da su obrazovne politike i politike za mlade važne za kao priprema za buduće sudjelovanje na tržištu rada i u društvu. Isto tako da je teško predvidjeti kako će izgledati budućnost. Buduće studije mogu nam pomoći predvidjeti kako će izgledati budućnost i e, kako pojedine opcije mogu oblikovati budućnost. Cilj je ove studije da pomogne vama, zastupnicima, da vidite kako će vaše odluke utjecati na budućnost. Dakle, mi se koristimo scenarijima kako bismo objasniti, objasnili promjene koje će se dogoditi u svijetu u sljedećih 10 do 15 godina i tu se ne bavimo samo obrazovanjem nego i sociodruštvenim e, čimbenicima kao i razvojem tehnologije i na koji način će se to odraziti na razvoj društva. Dakle, pomoću scenarija mi pokušavamo vidjeti kako će oni utjecati na pojedine opcije politika. Kakav je bio naš pristup? Kao prvo smo revidirali e, akademsku literaturu kako bismo vidjeli koji su glavni čimbenici koji utječu na obrazovnu politiku i politiku za mlade u EU, Jedan od tih čimbenika je BDP. Promjene u BDP-u mogu utjecati na obrazovni sektor. Revizija literature nam je također pomogla da e, definiramo pojedine opcije politika. Koristili smo se strukturiranim pristupom kako bismo razradili scenarije koji objedinjuju projekcije za svaki pojedini čimbenik. Daću vam, e, dala sam vam jedan takav primjer čimbenika, to je BDP, a sada primjer projekcije. BDP može stagnirati ili može padati tijekom vremena, e, što također utječe na osjećaj sigurnosti u odnosu na budućnost. Zatim pokušamo vidjeti jesu li dvije projekcije konzistentne, odnosno jesu li da li idu jedna s drugom. Možemo li zamisliti u situaciju u kojoj imamo e, rast BDP-a i stagnaciju u obrazovnom sektoru? Ovdje smo dobili četiri scenarija za budući razvoj obrazovanja i politike za mlade. Zatim smo testirali opcije politika u pojedinim scenarijima da vidimo dakle kako se oni međusobno, koja je njihova interakcija. Ako sada pogledamo opcije politika, mi smo definirali pet opcija politika e, temeljem analize literature. Imamo e, dakle široke politike koje smo razmatrali kao prvo zato što su nas zanimale one opcije politika koje mogu biti relevantne u budućnosti neovisno o tome što nam budućnost donese. Drugi razlog bio je taj što smo htjeli da one budu primjenjive na različite nacionalne i regionalne situacije u Europskoj uniji. Ovih pet e, opcija politika nisu sve obuhvatne, što znači da postoje i druge. Mi smo se usredotočili na tih pet i one se međusobno ne isključuju. Dakle, nije nužno da biramo među njima, e, čak u idealnoj situaciji bismo ih svih pet mogli provesti u djelo. Ja ću vam sada predstaviti kratko te opcije. Dakle, kao prvo imamo situaciju u kojoj e, svi čimbenici, svi akteri mogu učiti u skladu sa svojim potrebama. Zatim inkluzivno digitalno učenje, to je druga opcija, što znači da svi trebaju biti uključeni u proces digitalizacije obrazovanja i učenja da bi se isto tako izbjeglo da oni koji su već isključeni iz obrazovnog sustava budu isključeni i iz šireg društva. Zatim treća mogućnost je ciljano ulaganje u obrazovanje i usredotočavanje na ranu dob učenja Cilj je da se isto tako izbjegne nastavak eh, onih koji su u nepovoljnijem položaju. Zatim četvrta, eh, dakle naglasak na socioemocionalnom razvoju. Peta opcija jest jačanje eh, osposobljavanja i obrazovanja nastavnika kako bi oni bili spremni za izazove koji su pred njima s obzirom da su oni ključni čimbenici u provedbi svake politike u području obrazovanja i mladih. Sada da se vratim na ova četiri scenarija koja sam spomenula koje pokazuju pozitivne i negativne trendove. Ti scenariji se razlikuju ovisno o ključnim glavnim čimbenicima, dakle i socioekonomskim čimbenicima. Mi ćemo predstaviti svaki od ovih scenarija odvojeno. Dakle, prvi smo nazvali rascijepkana Europa, zatim Europa koja ide u korak s vremenom, zabrinuta Europa i Europa koja gura glavu u pjesak. Dakle, sada ću vas zamoliti da se pokušate projicirati u 2035. godinu da vidimo kako će izgledati Europa. Što se tiče prvog scenarija, na Europa, prema tom scenariju obrazovni sustav nije dao rezultate e, kako bi se omogućilo ljudima da sudjeluju na tržištu rada u digitaliziranom društvu. Primjerice, e, postoje mogućnost obrazovanja, ali samo za one koji si to mogu priuštiti. Nije vjerojatno da bi E, puna i inkluzivna provedba e, spomenutih politika dovela do ovog scenarija. Zatim imamo drugi scenarij, Europa koja ide u korak s vremenom, dakle prema tom scenariju se mnogo ulagalo u obrazovanje koje je bilo jedno od prioriteta što se tiče izdvajanja. Zatim postoji e, dobro razumijevanje potreba na tržištu rada te dobra, dobro poklapanje između potražnje i ponude na tržištu rada. Dakle, u tom slučaju riječ je o punoj provedbi politika na inkluzivan način. Sada prelazimo na treći scenarij, zabrinuta Europa. Prema tom scenariju digitalizacija e, tržišta rada pozitivno je utjecala na gospodarstvo, međutim ljudi su zabrinuti za budućnost. Ovaj scenarij je kompatibilan sa politikama e, koje stavljaju naglasak na starije generacije te se provode kao reakcija u odnosu na potrebe koje se pojavljuju na tržištu rada umjesto da se budući naraštaji pripremaju za to da zauzmu svoje mjesto na budućem tržištu rada. Prema tom scenariju obrazovni sustav je pod utjecajem promjena na tržištu rada Dakle, imamo e, taj zapravo e, radi se o tome da prilagodba ide putem reakcije na trenutnu na situaciju. Četvrti scenarij, dakle Europa koja gura glavu u pjesak prema E, tom scenariju obrazovne politike smatraju se ključnima te se za njih izdvajaju dostatna proračunska sredstva. Međutim, suradnja među državama članicama Europske unije je u padu, a obrazovni sustavi funkcioniraju, ali izolirano jedan od drugoga. Gospodarstvo bilježi e, pozitivne rezultate, međutim, situacija nije dugoročno održiva. Ovaj scenarij može biti posljedica e, nedovoljne provedbe politika e, koje smo vam predstavili na jedan reaktivan način. Dakle, ovdje možemo vidjeti na koji način svaki od ovih scenarija može biti kompatibilan sa politikama. E, ovo vam neće iznijeti preporuke što treba učiniti, nego objasniti na koji način politike mogu utjecati na budući razvoj u Europskoj uniji. Ono što je još neizvjesno je što želimo postići e, zahvaljujući obrazovnoj politici i politici za mlade u predstojećem razdoblju, što smatramo uspješnim politikama, a to će ovisiti da kako o tome što ovaj odbor i Europski parlament žele postići. Dakle, ova studija vam daje na raspolaganje instrumente koji vam mogu pomoći da shvatite na koji način vaše odluke utječu na budućnost Europske unije. Uh, Hvala, imali nekih pitanja? Ja. Petra ich bin jetzt mal sehr offen und bit ću otvorena i jasna. Nisam shvatila što ste nam htjeli kazati sa ovom studijom. Koja je tu poruka? E, malo sam zbunjena. Ja, So maybe I can with um, Pa evo pokušat ću odgovoriti na sljedeći način. Jedan od ciljeva ove studije bio je da se da pregled situacije u budućnosti, da se prezentiraju scenariji kojima se ilustrira budućnost kako bi ona mogla izgledati i na koji način pojedine odluke u području politika mogu oblikovati budućnost. Dakle, riječ je o tome kakva je interakcija između odluka koje se donose danas i e, kako će se to odraziti nakon njihove provedbe za 10-15 godina. Dakle, mi nismo tu nužno išli na to da se definiraju preporuke za rad odbora. So, um, I can just add to that. So the idea of... Pa, evo, ako bih ja mogla nešto dodati. Scenariji služe tome da se zapravo ponudi niz različitih e, viđenja budućnosti, a opicije politika imaju, nose sa sobom određene moguće rezultate, da kako tu imamo i neke implicitne stvari i rizik koji, je tu, koji se tu podrazumijeva. I kada pokušamo povezati politike sa scenarijima, pokušamo vidjeti dakle, što se to zapravo podrazumijeva i e, koje su stvari koje e, kreatori politika mogu na koje mogu utjecati, a na koje ne mogu utjecati i e, koje bi se mjere mogle poduzeti sada kako bi se doista postigao željeni cilj, odnosno ciljevi. Tako da je to zapravo više jedan instrument koji služi za razumijevanje implikacija politika, da biste ih vi mogli kreirati na najbolji mogući način, ovisno o tome kako će se svijet razvijeti od sljedećih 10 do 15 godina. Milan Zver. Milan Zver. Hvala za besedo. Hvala vam lijepa. Hvala na ovom vašem radu, na vašoj studiji i hvala što ste predstavili rezultate vaše studije. To je jedan sveobuhvatni pristup obrazovnoj politici kao takvoj. Isto tako je činjenica da se nalazimo u društvu koje je izloženo različitim rizicima i da je doista teško navesti u kojem smjeru će se razvoj nastaviti. Pa kad je riječ o e, politici u e, području obrazovanja. No, usprko svemu, imamo velike razlike između usmjeravanja obrazovne politike e, na desnici i na ljevici. Postoje tu i neke dodirne točke, to je točno. Međutim, presudno u svemu tome jest eh, Jesu li oni koji se bave obrazovanjem i politikom obrazovanja dovoljno oslušnuli ono što se događa u društvu, mogu li predvidjeti u kojem smjeru će se kretati društvo i školstvo? Danas se nalazimo u situaciji da moramo kazati i da formalno obrazovanje e, zapravo gubi na značaju neformalno obrazovanje zauzima sve veći utjecaj koji ima djecu ili unuke vidjet će koliko e, kompetencija i koliko znanja e, ti mali, ta mala djeca mogu pronaći već na internetu. Mislim da će škola postati sve više i više institucija komplementarnog obrazovanja. Upravo ti izazovi su pred nama, a mi kao donositelji odluka moramo reagirati na te nove izazove. Svi oni obrazovni sustavi koji su dakle pogođeni upravo ovim e, dakle promjenama, to je najveći broj obrazovnih sustava, ali imamo i onih obrazovnih sustava koji su se loše pripremili na sve ono što se odvija u društvu i druga. Mi je drago da ćemo imati europske mehanizme i europske institucije koje će pomoći da se i nacionalne politike usmjere e, koje su na lošem putu. Evo, pitanja, onda možda još i možemo ući u vašim odgovorima, možda se možete osvrnuti i na rezultate studije, možda to još nije u cijelosti preneseno ovdje, dakle sami ciljevi studije, ako se možete i na to osvrnuti još jednom. Gospodin Frankovski. Thank you dziękuję za prezentację. E, mam pytanie. E, Parlament Europejski, nasza komisja... Hvala lijepo, imam jedno pitanje. Naš odbor je u više navrata zatražio da se provodi politika obrazovanja u medijima. E, što mislite, bi li to trebalo biti obvezno u svim sferama obrazovanja? Uh, Izvolite, gospođo Devo. Da. Kratki odgovor bi bio da. Međutim, moram reći da se to temelji na, istražu, na istraživanju koje sam provela eh, nevezano uz ovu studiju. Ali odgovor je da. Uh, thank you very much for, for your study. Um... Hvala vam na ovoj studiji. Imam jedno pitanje o samoj studiji. Moram reći da niti ja nisam u potpunosti shvatio sadržaj ove prezentacije. Dakle, vi ste iznijeli prije svega moguće scenarije za budućnost i onda način E, dakle kako treba primijeniti pojedine opcije politika u slučaju da se obistini neki scenarij ili obrnuto ili je postupak bio obrnut jer naš odbor bi radije kreirao politiku nego nego se koncentrirao na ishode dakle odnosno na scenarij imamo li zabrinutu Europu ili Europu koja gura glavu u pjesak i tako dalje E, s obzirom da sam ja za Europu koja ide u korak s vremenom, da li u tom slučaju moramo provesti određenu politiku, je li to ono što ste nam htjeli pokazati, na koji način naš odbor može oblikovati budućnost u Europi. Pa dakle, ova ideja sa scenarijima nije da je vi preferirate neki od tih scenarija, nego da vi trebate imati viziju o tome e, koji su vaši ciljevi u području obrazovanja. Ovi scenariji bi zapravo trebali biti e, nekakav spektar mogućih e, budućih ishoda, dakle što će se događati, događati u obrazovanju ali u širem društvu, kako će se razvijati tehnologije i tako dalje. U jednoj kratkoj prezentaciji mi vam ne možemo prikazati sve detalje jedne strukturirane analize koja je dovela do e, ovoga. Dakle, mi nismo samo izmislili te scenarije, e, dakle postoje neki čimbenici koji su važni za gospodarstvo, za obrazovanje i tako dalje. Dakle, mi smo razradili scenarije i onda smo testirali pojedine opcije politika i htjeli smo vidjeti kako bi bili neka od politika bila uspješna, da li bi se tu nešto trebalo kompenzirati u smislu financiranja. E, dakle, i kako bi se to onda u konačnici odrazilo na pojedine scenarije za budućnost. Dakle, mi bismo htjeli da ove politike budu uspješne jer ne znamo što će se dogoditi za 10-15 godina i pitanje je što, koje mjere možemo poduzeti kako bi obrazovne politike bile uspješne. Trebamo li imati suradnju sa tržištem rada i kakve odluke sada trebamo donijeti i što to znači ako sada provedemo neku politiku s obzirom da nije sigurno kako će budućnost izgledati. Dakle, ako želimo imati inkluzivno digitalno učenje, što zapravo time kažemo? E, da ćemo imati resurse, da će postojati infrastruktura, da će se osposobiti nastavnici i e, ukoliko ne dođe do provedbe, e, kakav će to rizik sa sobom nositi? Znači li to da će biti manje e, nastavnika na raspolaganju? Dakle, to su pitanja koja se na taj način mogu odgovoriti. Mogu se na njih odgovoriti. Dakle, e, kako možete koristiti ovu studiju za kreiranje politika? Možete krenuti od opcije politika i vidjeti e, kako bi se stvari mogle razvijeti temeljem svakog od četiri scenarija i na taj način ćete znati na što trebate obratiti pozornost kod e, oblikovanja pojedine politike, ovisno o tome kakav ishod želite. Da kako stvari se mogu i preokrenuti, vidjeti prije svega e, koji je vaš željeni ishod i na temelju toga ustanoviti u kojoj ćete politici dati prioritet ili u koje ćete više ulagati. Um, da, usprkos činjenici što ste objasnili da su ishodi neutralni i što ste nam predstavili scenarije, e, mislim da je sasvim jasno u kojem smjeru želite da idemo, jer e, očito je čak i prema nazivu da želite e, Europu koja ide u korak s vremenom jer u protivnom svi ostali nazivi su negativni ili je Europa rascipkana ili je zabrinuta ili zabija glavu u pjesak. Dakle, vi ste zapravo već definirali put. Vi želite Europu koja je federalizirana, čime se mi svi ne slažemo. I kada e, pogledamo ovu Europu koja gura glavu u pjesak, vidimo da postoji, da države članice djeluju u izolaciji. To možda može značiti da su nacionalne države osnažile da im je jasno što žele u odnosu na e, svoje građane koji su ih e, demokratski izabrali. Zašto bi se na to gledalo negativno kada to može zapravo biti pozitivno za demokraciju u nekoj državi članici? E, možda ćemo, ja se nadam da ćemo mi u njenom kraljevini do tada biti u tom u toj situaciji. No, mislim da su ova svi, sva tri ostala scenarija vrlo negativna. Zaboravite na to da sam ja iz Velike Britanije i samo molim vas da se koncentrirate na moje pitanje. Pa mislim da se ovdje možda s jedne strane ide predaleko, a s druge strane ne ide dovoljno daleko u odnosu na naše preporuke Dakle, ja vam samo mogu odgovoriti da smo mi ovo istraživanje proveli na nepristran način. Mi smo htjeli da naši zaključci budu neutralni. Ja sam eh, spremna saslušati kritike, međutim što se tiče naziva pojedinih scenarija, mi možemo razgovarati o tome kako se može promijeniti naziv, ali meni se čini da su neutralni. Da. Hvala lijepa. Hvala na ovom predstavljanju studije. Trebalo je postati jasnim da mnogo članova odbora zapravo ne zna što ste nam htjeli kazati sa ovim svime. Ono što me zapravo iritira jeste da razvijete četiri scenarija i predstavljate ove scenarije. Postavljam prvo pitanje same sebi, dakle same pojmove koje što podrazumijevate pod tim pojmom? Šta je to fragmentirana Europa? I onako kako ja mogu iščitati, a fragmentirana Europa, tu je riječ o tome da BDP pada, e, nezaposlenost raste. Što e, vas navodi na takve zaključke? A evo, samo taj primjer, dakle, Evropska, Europa, odnosno Evropska unija, nije tako dugo na životu. To bi za mene bila fragmentirana Europa da Europska unija još nije postala ta super država, ali kada Europa još nije bila u ovoj EU instituciji kao zajednici, nismo mogli kazati da sve države u Europi imaju smanjenje BDP-a, povećanje nezaposlenosti, pa to je uvijek e, bilo se izmjenjivale kao faze. Ono što mi dakle nije jasno, što trebam si predstaviti pod ovim naslovima ovih e, scenarija, ako nam to možete kratko pojasniti, nekih ključnih e, podataka, kako bih si uopće mogla zamisliti o čemu je tu riječ. I još bi me zanimalo, dakle, ove zaključke koje navodite, odnosno same indikatore, zbog čega raste u ovom scenariju i može padati samo u ovom ili onom scenariju. Evo to mi nije jasno. Na ovom mjestu bih e, želila upozoriti, dakle nije bila riječ o retrospektivi ili bilo kakve prošlost europskih država, već je to trebalo biti studija. Aktualni izazovi i izgledi za budućnost i onako kako sam shvatila autorice studije u različitim scenarijima, vi ste razvijali ove scenarije za budućnost kako bi se ti scenariji mogli razvijati na temelju podatke. Kad pogledam podatke, doista su dosta široke ovi podloga, podloga koje ste imali što se samih eh, podataka tiče. Evo, Hvala. Evo da vam samo objasnim kako smo došli do ovih e, četiri scenarija. Imali smo 28 pokazatelja u obrazovanju, imali smo i razne ekonomske varijable koje smo izvukli iz stručne literature. Zamolili smo od stručnjaka da pokušaju povezati koji su koji najviše utječu jedni na druge, dakle tako da smo tu imali određene bodove koje su stručnjaci dali pojedinim čimbenicima. E, također smo stanovali da postoji i neke ne, faktori neizvjesnosti, e, tako da smo se bavili projekcijama. Tražili smo stručnjake također da to analiziraju i onda smo zamolili e, još druge stručnjake da nam e, izrade scenarije. Tako da je to napravljeno jedan vrlo konzistentan način. Međutim, radi se o tome da su to uglavnom ekstremni scenariji što se možda ljudima ne sviđa. Ali morali smo testirati opcije politika da nismo imali e, Europu koja ide u korak s vremenom ili rascijepkanu Europu, onda bi nas netko pitao zašto to nismo uzeli u obzir. Ono što nas je zanimalo jest što se događa sa ženama na radnom mjestu, što se događa sa pojedinim e, dakle demografskim kategorijama, sa starima, sa mladima i tako dalje. Imamo e, u aneksima vrlo detaljno objašnjenje kako smo došli do tih scenarija mi smo analizirali različite čimbenike koji su važni. Da kako vrlo je teško to prikazati na ovako sažet način. Mi smo ovdje se uglavnom bavili naslovima i podnaslovima. U redu, hvala. Mislim da nema više pitanja. Izvolite. Žao mi je što nisam dobila odgovor e, na svoje pitanje. Što je to fragmentirana Europa? Ako možete to kratko pojasniti. I posljedice koje donosi takva fragmentirana Europa isto mi nije jasna. Navela sam vam primjer. Nije riječ o tome da će u svim europskim državama ići nezaposlene prema dolje, dok god ne dođe Europska unija. Evo, ako mi to možete pojasniti. Hvala. So, um, about the title, Što se tiče naslova, zapravo smo htjeli reći socijalno fragmentirana Europa i zapravo smo čak okljevali hoće li naziv biti rasipkana Europa ili socijalno rasipkana, društveno rasipkana Europa. Htjela bih dodati samo još nešto. Mi smo se ovdje bavili dakle politikama u širem smislu i to na razini Europske unije. Imamo i neke primjeren slučajeva e, koji pokazuju kako bi se pojedini scenariji mogli odraziti na države članice pojedinačno. I tu kada stoji da će doći do porasta nezaposlenosti, to ne znači da bi to vrijedilo za čitavu Europu. Naravno da to nije točno. Mi smo ovdje također spomenuli i migracije, o ulozi tehnologije, o tome da automatizacija ne ide jednakom dinamikom svugdje u Europi i mi smo u svakom slučaju istaknuli da su regionalne razlike nešto što je jedna činjenica. No, ako već postoji neizvjesnost, onda je prekomplicirano bi bilo objasniti e, to i na razini država članica, tako da smo se više bavili europskom razinom i nekakvim prosjekom, ali da kako da, će, da se može očekivati da, bi, da razvoj nije ujednačen. Želim upozoriti da o pitanje na 47. stranici se odgovara, dakle i 61. stranice je vezano od fragmentira i 62 i tu se sve do 65. stranice se svi ovi pojmovi razjašnjavaju. Um, I'm grateful for experts, so thank you very meni je drago da ste koristili pomoć stručnjaka i tko god je bio na fakultetu zna da je potrebno imati određenu znanstvenu rigoroznost. Tako da vam hvala što ste nam danas došli to predstaviti. Ja sam iz poslovnog sektora, e, znam da poslovni subjekti moraju oblikovati takve scenarije kako bi mogli ublažiti pojedine probleme e, koji se mogu pojaviti u budućnosti ukoliko ne bude dovoljno resursa i slično. Pokušavam zapravo shvatiti o čemu se točno radi. Dakle, može li se to primijeniti kao neka vrst poslovnog modela, e, tako da se pobrinemo da imamo dovoljno sredstava, da se ona ulažu na pravi način, u prave stvari, da se uzme u obzir e, da se uzme u obzir demografske promjene, i da kako digitalizacija je vrlo važna. Um, htjela bih samo da ljudi mogu dobro ocijeniti vaš rad, e, da kako ovo je Evropska unija, moramo se baviti evropskom razinom. E, oni među nama koji se osjećaju europljanima su zahvalni na tome. Imam samo jedno pitanje za vas. E, to bi bilo sljedeće. Dakle, digitalno okruženje je svakako dobro Međutim, to podrazumijeva i određene rizike. Ja sam razgovarala s nekim ljudima o pismenosti, profesionalnoj pismenosti kao mogućoj strategiji koja bi se mogla primjenjivati na različite demografske kategorije. Na primjer, što se događa sa umjetnom inteligencijom i robotizacijom, kako koje to e, rizike podrazumijeva za tržište rada. Dakle, zanima me kako vi gledate na tu pismenosti, kako ljudi zapravo koriste svoje slobodno vrijeme, neovisno o tome jesu li nezaposleni, u mirovini ili imaju dosadan posao. Dakle, govorimo o cjeloživotnom učenju. Ja sam u prethodnom sazivu dosta govorila o tome i čini mi se da ljudi nisu shvaćali što želim reći. Međutim, eh, jedan profesor sa sveučilišta u Sheffieldu je upravo iznio tu ideju, tako da ja osobno smatram da bi e, bilo dobro da se to shvati na pravi način u parlamentu i u komisiji. Izgleda da je bilo problema sa, za prevoditelja, nadam se da ste vi razumjeli moje pitanje. Pa evo, htjela bih e, samo nešto dodati prije toga sve vas e, zanimaju konkretni podaci. Mislim da ove studije slučajeva u aneksu D mogu biti dobar početak i prije nego što počnete kritizirati samu studiju, bilo bi dobro da je pročitate jer e, u, ova studija sadrži mnoštvo informacija koje nismo sada mogli čuti jer je teško sve predstaviti u 15 minuta. Međutim, evo sada imate mogućnost da detaljnije odgovorite na neka od postavljenih pitanja. Mi smo se bavili time u studiji. In relation to school education rather than uh, in the context of lifelong learning tome smo raspravljali u kontekstu cijeloživotnog učenja. Dobro. Ima li još kakvih pitanja? Dobro, ne vidim da se tko više javi. Toga bih e, predložila da se pozabavite ovim studijom i isto tako, isto tako i kod odjela možete postaviti pitanje. Hvala lijepa. Hvala na ovom vašem e, doprinosu. Vjerujem da smo isto tako dobili e, na neki način neke elemente za promišljanje u tim različitim scenarijima. Naravno, to su pod navodnicim samo scenariji koji se mogu dogoditi, ali upravo o tome i riječ e, imati smjernicu kako će se neke stvari razvijati i kako možemo reagirati na njih. Naravno, to je odluka u končici same politike. Prelazimo na drugu studiju Kulturni i kreativni sektor u Europskoj uniji, budući razvoj, izazovi i mogućnosti. Ovu studiju predstavlja vam gospođa Klementin Dobov i iz Career PNFS i gospođa Donata Spokius iz PPMI-a, Instituta za javnu politiku i upravljanje. Izvolite. Hvala lijepa. Dobar dan svima započet ću uvod tako što ću vam, što ću vam istaknuti ciljeve e, istraživanja, a to je bio razvijanje niza scenarija koji su poželjni i nepoželjni. A drugi je cilj bio utvrditi različite e, politička područja na europskoj razini kako bismo mogli utvrditi različite politike na koje će ovo utjecati. Htjeli smo i opisati i pravni i politički okvir e, u područjima ovih politika te predložiti e, preporuke za europske tvorce politika. Scenarij i preporuke bit će ključ ove, e, ovog izlaganja, analize i trenutačni kontekst te sve što smo proveli u vezi sa E, postojećom e, literaturom e, u suradnji sa različitim udrugama i ostalim tijelima. Ovo je također jedna nova vrsta vježbe za kulturno, kulturni kreativni sektor. Evo, bio opći kontekst istraživanja i dajem riječ kolegi Donatosu koji će predstaviti rezultate studije i preporuke ovisno o političkim područjima. Hvala. Ukratko ću vam reći kako smo osmislili ove scenarije. Najprije smo analizirali e, akademsku literaturu, to su obavili Clementini i drugi kolege. Uzimali smo, uzimajući obzir što je bilo u literaturi, E, proveli smo dva kruga istraživanja i ponajprije smo e, prikupili više od 200 odgovora iz e, toga sektora od različitih udruženja i drugih dionika. A u drugom krugu istraživanja sve smo ih prikupili i održali radionicu na kojoj smo raspravljali o scenarijima, preinačili ih i strukturirali. Razvili smo sustav bodovanja prema kojemu smo definirali jesu li scenariji vjerojatni ili manje vjerojatni. Imamo aspiracijske ili poželjne i disruptivne ili nepoželjne scenarije. Aspiracijski su scenariji oni koji su e, oni kojima težimo, a disruptivnima ne težimo. Najprije ću vam e, prikazati polje kulturalne raznolikosti. Nećemo vam prikazati sve e, scenarije koje vidite na slajdovima, već ćemo se baviti onima koji su e, vjerojatni ili koji bi mogli imati veći utjecaj. Što se tiče kulturne raznolikosti, glavni aspiracijski scenarij taj da će sektor predstavljati različite društvene skupine i poticati kulturnu raznolikost, na primjer kroz građanske inicijative među manje e, vjerojatne scenarije, to, disruptivne, jest da će e, platforme i digitalna budućnost dovesti pitanje etiku i kulturalnu raznolikost. Sljedeće je područje tržište rada. Među aspiracijske scenarije transnacionalna mobilnost pokazala se kao važan aspekt, a posebice mobilnost e, profesionalaca u tome sektoru. Što se tiče disruptivnih scenarija, vidimo da su zaposleni u ovom sektoru, e, da će se i dalje nalaziti u nepovoljnim gospodarskim i socijalnim okolnostima. Što se tiče vještina i obrazovanje, glavni aspiracijski scenarij jest e, sektor koji e, drži povoljan položaj u društvu i drži u korak sa najnovijim trendovima. Što se tiče disruptivnosti, nismo identificirali vjerojatne scenarije, već jedan manje vjerojatan scenarij e, a koji bi mogao itekako utjecati na budućnost, a to je manjak sredstava i profesionalnog razvoja koji bi mogao dovesti do deprofesionalizacije sektora. Sljedeće je područje, e, područje financijske održivosti. O tome smo e, itekako raspravljali sa stručnjacima koje smo angažirali među aspiracijskim scenarijima, e, zamijetili smo da će biti vrlo vjerojatno da će, se, da će ti sektori i dalje ostati vrlo konkurentni. A više zabrinjava to e, što će taj sektor pretrpiti i e, manjke u financiranju jer će tvrtke kupovati međunarodni konkurenti. Postoji tu i okoliš, aspekt ekološke održivosti sektor može nadahnuti pojedinačne i društvene promjene, međutim i e, vjerojatno je i da će e, povećana težina e, velike količine podataka i digitalnog otiska i dalje znatno štetiti okolišu. Prezadnje područje, područje raznolikosti i uključivosti tu se nameće pitanje poticanja uključivosti u društvu kao aspiracijski scenarij, a među disruptivnim scenarijima nalaze se demografske promjene i e, društvena pitanja koja ograničavaju sudjelovanje u sektoru. Pristup sektoru također će biti otežan za e, ruralne i e, periferne krajeve. Konačno područje koje ćemo e, koje smo analizirali, jest uloga e, umjetnosti i kulture u europskim demokracijama. Među aspiracijskim scenarijima e, razmotrili smo da će i dalje doprinositi vrijednostima demokracije, ljudskih prava i slobode izražavanja. Međutim, vrlo je vjerojatno da će kao disruptivni scenarij doći do povećanja kršenja umjetničke slobode i cenzure. Ja ću sada predstaviti neke preporuke koje smo osmislili u tih navedenih šest područja djelovanja, te predstaviti okvir djelovanja e, e, za mandat odbora za kulturu. U našem izvješću e, stoji da bi se kriterij kulturne raznolikosti treba uključiti kao bitan čimbenik u povećanju kulturne raznolikosti jezična raznolikost e, promiče se e, čak i u sustavu e, razvoja umjetne inteligencije i u različitim medijskim uslugama vezanim uz kulturnu raznolikost. Što se tiče tržišta rada, trebalo bi razmotriti atipične oblike zapošljavanja, što je vrlo tipično za sektor kulture i kreativni sektor. tu bi se moglo surađivati zajedno sa odborom EMP. Što se tiče vještina, trebalo bi poboljšati vještine kroz fleksibilne prilike za poboljšanje cijeloživotnog učenja. E, to se pogotovo odnosi na e, integraciju umjetnosti u STEM, tako da e, se stvori inicijativa s tim potrebna je i veća sinergija e, inicijativa e, s tim sa ostalim politikama za razvoj e, vještina i cjeloživotnog obrazovanja. To sam, kao što je već spomenuto ranije, kulturna pismenost mogla bi povećati interes građana za različite kulturne programe. Što se tiče održivosti, predlažemo financijsku e, i e, organizacijsku održivost, a i održivost okoliša. A s financijske strane trebalo bi financirati programe za razvoj e, kulturne kreativnosti, bilo da je riječ o profitnim ili neprofitnim organizacijama. Tu je jako bitna ideja javnog financiranja jako je također e, važna uloga održivosti za okoliš i e, poticanje praksi koje će e, biti, koje neće biti štetne za okoliš. Što se tiče raznolikosti i uključivosti, naše izvješće preporučuje istraživanje radne snage u ovom sektoru i mehanizme koji će služiti promicanju rodne jednakosti. Također preporučujemo e, praćenje raznolikost, rodne raznolikosti naše e, publike. Što se tiče e, područja demokracije, zalažemo se za povećanje suradnju sa Vijećem Europe, povećanje slobode govora i izražavanja, i razvoj e, dijeljenih narativa u kulturi i financiranje projekata e, građanstva. Postoje neki projekti koji su, bi mogli biti ključni, neki se već provode, a neki će tek uslijediti. Prvi je program Kreativna Europa, to je glavni program za poticanje kreativnog i kulturnog sektora Europe. Nadamo se da se neće smanjiti financiranje za taj program treba osigurati jasnu liniju djelovanja e, vlade i proračunskog okvira e, vezano uz e, razvoj kulturnog i kreativnog sektora i trebalo bi koristiti i dalje poticati korištenje jamstvenog mehanizma novi program Obzor Europa i jačati veze unutar kreativnog i kulturnog sektora. treba raditi i treba surađivati sa zajednicom kreativnom eh, i obrazovnom zajednicom na implementaciji ciljeva za 2020. i provesti pripremne radnje eh, za različite projekte društvenih inovacija koje bi mogli, eh, do, mogli dovesti do lokalno utemljenog kulturnog narativa. Prezentaciju ću zaključiti nekim ključnim porukama koje bismo mogli Eh, kojima smo mogli izvući. Važno je suočiti se sa transformacijom radnih mjesta i digitalizacijom društva i to je nekako spoj između naših studija. Eh, trebalo bi eh, ostvariti suradnju kako bismo mogli doprinijeti razvoju društva u kulturnom i kreativnom sektoru te pratiti demografske promjene te osigurati da E, im budu nadahnuće i da imaju operativnu ulogu u, e, novim, e, u novom razvoju Europe. Hvala lijepa. Možete postavljati pitanja. hvala vam na vašoj studiji. Zanima me samo što se tiče raznolikosti. Bilo bi doista sjajno kad bismo dobili i prijevode studija. Mislim da bi to bilo vrlo praktično za one zastupnike koji nisu anglofoni. Um, čini mi se da tu ima nešto što nisam vidjela, ali možemo dodati vašu tablicu u šest dijelova. Riječ je o dimenziji utjecaja kulture za Europu e, u odnosu na ostale kontinente. Dakle, postoji jedan intelektualni utjecaj, ali isto tako postoji i jedna gospodarska dimenzija. To bi moglo biti nešto čime se trebamo e, rukovoditi u našem radu. Dakle, to je pitanje i poreza, pitanje e, Google, Amazona, Facebooka i tako dalje. Ako nisam dobro pročitala vašu studiju, čini mi se da fali ta, da nedostaje ta vanjska dimenzija. Hvala. Odgovorit ću na engleskome. Možda se to tako ne vidi u preporukama, ali o, ova pitanja nalaze se u izvješću, naročito u izvješću trenutačnog stanja. Možete ih naći u poglavlju u internacionalizaciji, o tehnologiji, to su međusektorska pitanja koja su prisutna u našem izvješću, ali upravo pritom mislimo eh, kad, na to kad, da to treba dodati u ovu eh, politiku konkurentnosti. Na, stranici 46 ovoga izvješća eh, možete naći poglavlje o internacionalizaciji. Vielen danke, Herr Präsident. Hvala. vam na prezentaciji, bila je vrlo zanimljiva. I e, pričali ste o medijskoj slobodi, slobodi izražavanja e, u, u programu kulture i, i kreativnosti. Mislim, zanima me možete li nešto detaljnije reći o samim preporukama? ovdje se sad suočavamo sa dva različita fenomena. S jedne strane nastojimo, eh, nastoji se zagušiti sloboda govora i sloboda stvaranja, posebice u nekim zemljama koje nećemo i ne trebamo imenovati, a s druge strane postoji eh, fenomen eh, lažnih, izmišljenih vijesti. To također treba razmotriti i nastojati ograničiti. Možda bi trebalo preuzeti odgovornost e, u e, posebice oni koji izmišljaju e, ili lažiraju vijesti. Zanima me možete li dati više detalja o tom području. Znam da ste to pokrili izvješćem, ali ako biste mogli sada biti malo konkretniji. Hvala. Hvala na komentarima. To je u skladu sa našim e, preporukama, posebice kad govorimo o politikama pismenosti i obavještavanju građana o postojanju lažnih vijesti i prepoznavanja lažnih vijesti. E, cilj je bio e, pokrenuti ini izvješće kojim bi se potaknulo kreat, e, zahtjev za kreativnim, kreativnom raznolikošću. Posebice treba razmotriti što je postignuto u, e, u filmskoj umjetnosti u digitalnom razdoblju. E, DigiConnect je objavio jednu komunikaciju koja bi vam mogla dobro poslužiti kao nadahnuće za to. Dodat ću da na strani 80. možete vidjeti preporuke E, koje smo izravno povezali s tim pitanjem. Preporučujemo jačanje e, suradnje sa Vijećem Europe i e, kako bi se osigurala zaštita slobodi govora poticanje projekata građanstva, posebice u pogledu sprečavanja širnja dezinformacija dijeljenjem narativa u društvu e, može se postići važan kohezijski element u e, društvu. To se sve nalazi na stranici 80. Gospodin Frankovski. Želim vam zahvaliti na ovoj analizi. E, pročitao sam preporuke a posebice što se tiče ovoga sektora, jako me to zanimalo. E, bio sam izvjestitelj za program e, Kreativna Europa, pa imam neka pitanja. E, govorili ste o umjetnoj inteligenciji. Je li ona, prema vašem mišljenju, prijetnja ili prilika za razvoj kreativnog i kulturnog sektora? Kao što znamo, mala i srednja poduzeća u tom su pogledu najbrojnija. Drugo pitanje, e, što, koje su vaše preporuke u pogledu financiranja e, kreativnog sektora, naročito iz različitih programa Kreativna Europa, Europa 2020 i Strukturnog investicijskog fonda? Hvala. Hvala vam na opaskama. E, mogla bih jednako odgovoriti za umjetnu inteligenciju i da je prijetnja i da je prilika. Prijetnja je utoliko e, što se u se u svojem korištenju može e, biti prijetnja kulturnoj raznolikosti. Uvijek se korisniku preporučuje ista vrsta sadržaja, što također može biti i ideja nekoga ko promiče taj sadržaj tvorci sadržaja moraju znati tko je njihova publika, kako i mogu pristupiti, kako s njima komunicirati i kako se to može koristiti za različita područja, od baštine, filma i drugih područja. Može se primijeniti u osposobljavanju, ponovnom osposobljavanju i svemu s čemu smo već ranije razgovarali. Riječ je o tome da treba pomoći ovom sektoru da bude stručan u ovom području da e, nauči surađivati sa timovima koji imaju različite e, sposobnosti u različitim sektorima i kako bi umjetna inteligencija više postala korista, ne prijetnja. E, zna, rekli ste da, da su MSP-ovi glavni temelj ovog sektora i zato mislim da je uloga Europske unije upravo u tome da kreativnim malim poduzećima E, pomogne da se osposobe da e, sudjeluju u programima inovacija. Što bismo mogli e, preporučiti u pogledu financiranja? Postoji program Kreativna Europa, postoji obzor i posebice njegov drugi stup. Postoje i strukturni fondovi koji su ključni za brojne e, države eu i kreativne sektore u brojnim zemljama. Sve više europskih regija na, pokušava se uključiti u taj sektor i primijeniti različite strategije. U izvješću smo preporučili da e, treba napraviti, e, da treba bolje iskoristiti već postojeće e, programe što smo detaljnije izložili u ovome izvješću. To se posebice odnosi na mobilnost, čak i na razvoj e, vještina, a povezujemo to i sa programom Erasmus+. Što se tiče programa financiranja, e, htjela bih naglasiti ulogu e, jamstvenog mehanizma jer je to relativno nov, nov mehanizam za financiranje malih i srednjih poduzeća koja nemaju pristup tradicionalnim bankovnim i financijskim instrumentima. Ta nova inicijativa ima, već ima zanimljive rezultate i nadam se da će imati podršku i u budućnosti, posebice u sklopu programa Invest EU. To je ujedno i jedna od preporuka. E, za, posljednja se preporuka odnosi na e, podršku e, suradnje društvenih inovacija i kulturnog i kreativnog sektora. To naročito ima primjenu u lokalnim zajednicama. Uh, thank you. Hvala na još jednom zanimljivom izvješću. Pet sam godina vrlo aktivna u ovom odboru i u ovom dokumentu e, vidim rad odbora. Vidim stvari koje sam ja izrekla, inicijative koje sam e, ja istaknula, na primjer s tim, o tome nisam prestala govoriti u posljednjih pet godina. Mislim da ste uspjeli e, pokazati ono E, što je parlament učinio u ovome e, odboru, inicijative za koje se mi zalažemo, inicijative koje mi promičemo u odnosu s komisijom. Mislim da je to vrlo koristan e, dokument za nove zastupnike. U njemu se ogleda utjecaj koji vi imate i posebice stvari koje smo prethodno spominjali kao što je inicijativa s tim. pokazali ste kako se točkice povezuju između pojedinih institucija i to je vrlo važno zato što to mnogi ne razumiju. Mnogi ne razumiju što radimo u ovom e, odboru i e, nisu svjesni da, da ovakve inicijative mogu mijenjati stvari. Imaju, ta, imaju tu moć. Hvala. I speak with reference to... E, spominjem stranicu 78 i ondje govorite o slobodnim zanimanjima u kreativnom sektoru. E, kažete da, e, da ljudi rade kao samostalni zaposlenici, a ne kao mala i srednja poduzeća. To je vrlo realan e, prikaz i opis stanja na terenu, naročito u Ujedinjenoj kraljevini. Moje pitanje jest, jel postoji li nešto E, neki način da e, potičemo stvaranje poduzeća. E, posebice kad pogledamo poduzeća koja su nešto veća pa se ne muče s proizvodnim procesom. Možda je to malo staromodan način gledanja, ali je realan. Pojedinci, samostalno zaposleni se uvijek boje što će biti sljedećih tri mjeseca, kako će se prehraniti i onda to sigurno šteti njihovoj kreativnosti. Postoji li neki način da su možda veće tvrtke mogu donijeti veću korist? Actually, what we... Ono što možemo promatrati u samom sektoru i postoji nedostatak e, zapravo središnjeg puta između velikih i malih E, i ono što mogu svakako podcrtati i slažiti se s vama i dodati da je jako važno da ukoliko mali poduzetnik ili, ili pojedinac, e, slobodnjak ne može rasti, e, oni mogu udružiti svoje snage. Zbog toga je jako važno da se kultivira i da se njeguje sustav u kojem će E, zapravo se izbjeće ovo izolirani rad, e, već da će se udružiti u klastere ili u nekakva sjecišta gdje mogu zajedničkim snagama udružiti te svoje snage i isto tako e, sektor je inovativan u svojoj naravi implementirajući nove metodologije rada i stoga bi preporuka bila ukoliko ne možete rasti a to je karakteristika samog sektora, dakle male poduzetnici koji ne mogu rasti kao tehnološka poduzeća, morate ukroz e, kreativnost e, gledati isto tako e, samu poveznicu i povezivati se. Hvala. Niklas Ninas. Hvala, predsjednice. Hvala na ovoj prezentaciji. prezentacije bilo je lako pratiti vašu prezentacije, ali ali transpozicija između prezentacije i studije, kada pogledam same sadržaje, ne mogu pronaći ove scenarije koje ste ovdje naveli, dakle ove kategorizacije e, tržište rada i tako dalje. Ne mogu ih pronaći u studiji, tako možete li e, mi kazati kako da se ovo prenese jer zanima me e, područje obrazovanja e, u ovom aspirativnom scenariju, gdje mogu naći detalje. To je prvo pitanje. Gotovo se istovito krećući e, s onime što je prethodna govornica kazala, jeste li provjerili i imali uvida u studije koje su eto, u pogledu toga da manje sredstava blokira kreativnost. Naravno, Vraćam se tu na radne uvjete samih slobodnih umjetnika. Pokušat ću objasniti ovu prvu tematiku. Dakle, kad je riječ o tome, na stranici 60. imate scenarije u odnosu na e, gospodarstvo, tržište rade, političke okvire imate isto tako i disruptivne i aspirativne scenarije gdje se pobliže objašnjavaju, a isto tako imamo i indeks vjerojatnosti, a isto tako e, što stručnjaci u e, tom našem zadatku koliko će se ti scenariji i koja je vjerojatnost da će se ti scenariji dogoditi u samoj prezentaciji. Čini mi se da ona područja koja koja u nekim slučajevima možda bila uža u svom opsegu i fokusirana jer smo htjeli e, učiniti i dati jednu koncizn prikaz same studije, ali od 60. stranice nadalje e, istovjetno se preslikavaju scenariji i oni su tu e, razrađeni. I na samom sažetku na osmoj stranici imate tablicu gdje možete vidjeti sažetak vjerojatniji scenariji po pojedinim kategorijama. Ako pogledate dakle, ovu kulturnu raznolikost, e, tome nemamo, ali e, uloga u europskim demokracijama umjetnosti i imate možda različitu formulaciju, međutim u prezentaciji smo fokusirano prikazali o čemu je tu riječ. E, oprostite, evo, da kratko odgovorim na ovaj drugi dio vašeg pitanja. Jeste li kao siromašni manje kreativni? Nismo prošli takve rezultate niti bilo gdje u bilo kojem od stručnih rasprava niti u odgovorima e, dionika, ali fragmentiranost sektora se upravo e, povali sa time, inovativnost u radu, isto tako radne navike te ono što možemo vidjeti da kreativni e, ljudi imaju i druga zvanja, to vas naravno ne može činiti naj, najviše mogućim kreativnim. Ono što možemo uočiti jeste da kreativan rad e, e, će rasti u budućnosti mješovitost, dakle, miješanje poduzetničkih sposobnosti i kreativnih sposobnosti, to je nešto što će se razvijati. E, postoji čitav niz inicijativa koje se kreću upravo u tom smjeru, ali to je nešto što treba još dalje pospješivati kako bi kreativci mogli biti još kreativni i još više posvećeni svojem e, dakle, temeljnim opredjeljenju i radu. Ne vidim da se itko više javlja za riječ u ovom trenutku. Hvala vam uistinu na vašoj prezentaciji i željela bih e, zamoliti komisiju ukoliko želite komentirati. Uh, Hvala. Nemamo posebnih komentara, već e, samo želimo istaknuti da nam je zanimljivo ovo izvješće e, iz studija, dakle, okvir koji postoji za kulturu, a isto tako i nova Agenda za kulturu iz 2018. godine te isto tako akcije i u radnom planu za kulturu u 2019. do 2022. godine koje se u ovom trenutku dakle, provodi zajedno sa državama članicama. Hvala vam lijepa. Hvala na vašim prezentacijama studija. Ja bih sada prekinuo našu sjednicu na pola sata.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 Ladies and gentlemen, dear... dame i gospodo, koji ste se već vratili, znam da je jako teško da nakon stanke, e, tijekom sastanka, ponovno vratiti sve u našu dvoranu za sastanke, ali ne bismo trebali dozvoliti da povjerenik e, nas čeka. Dobrodošli, Tibor Navrće, povjereniče. Zaista možemo govoriti o jednoj završnoj fazi mandata povjerenika doista je važno čuti vas, eh, razmijeniti mišljenje o svem onome što je postignuto, koji su koraci koji su već pripremljeni za sve što se će eh, ticati budućnosti, a isto tako hvala vam što ste našli vrijeme, izvolite. Hvala. Dobar dan svima, želim čestitati svima vama što ste izabrani u Europski parlament na ovim izborima koji su bili izrazitno važno obnavljanje europskog duha i demokratskih procesa u Europi. Čestitam na tome. Dozvolite započnem jednim jednim širim uvodom no što sam inače navikao davati s obzirom da je predsjednica upravo tako istaknula da se približava kraj našega mandata ove sadašnje Europske komisije i da je to ujedno i prilika da e, sažmemo sve ono što je učinjeno u ovom petogodišnjem razdoblju. Oprostite, ukoliko ću biti duži no što sam to inače u ovom uvodnom dijelu. Bilo mi je doista čast e, odgovarati i nadjeti područje e, obrazovanja sporta i kulture. Ako sagledamo ono što smo zajednički učinili u zadnjih pet godina, mogu s ponosom istaknuti da su naše zajednički napori E, dali svoje rezultate, investirajući u mlade ljude, u njihove kompetencije, znanje, e, nalazi se na vrhu svih dnevnih redova europskih politika. Prihvaćeno je kao opće načelo da u području mladosti i sporta ključna uloga se e, igra kad je reč o stvaranju Europe gdje svatko ima šansu učiniti sve što je najbolje u njihovim životima stvarajući društvo koje će e, podupirati druge, koje će razumjeti sve ono što nas razlikuje i ono što nas spaja i dijeli i sve ono što nam daje mogućnost izražavanja identiteta kao europljana. Europsko područje obrazovanje utjelovljuje to više nego li bilo koje drugo područje. Do 2025. godine naša je ambicija da se stvori prostor u kojem će učenje u inozemstvu biti normalno za mlade ljude i da to bude ujedno i standard za suradnju između univerziteta. E, izvrsnost e, unutar e, obrazovnog područja donijeće kroz ovu suradnju jednu potpuno novu razinu. Doista činjenica je da je to otvaranje novih mogućnosti i prilika već sada. E, za manje od godinu dana kada su čelnici pozvali 2017. godine, e, mi smo stvorili fundamente koji su vrlo, vrlo čvrsti. E, preporuke Europske komisije e, prihvatili su države članice međusobno priznavanje diploma kao jedna tema, e, ključne kompetencije kao što je poduzetničko i isto tako digitalno znanje, te isto tako inkluzivno uključivo obrazovanje, zajedničke podjeljene vrijednosti i europska dimenzija obrazovanja postavci se ključnim dijelovima. Države članice su osigurale da i mladi ljudi govore bar dva strana jezika, to E, u kada napuštaju svoje obrazovanje, promičući visoko kvalitetno obrazovanje. Ovo je jedan sveobuhvatni pristup e, obrazovanju. E, treba početi učiti što ranije i ne treba nikad zaustaviti obuku. Iz toga je jako važno da evropljani ne smiju biti samo tehnički ekipirani, što isto tako znači da treba nastaviti učiti kroz čitav život. Kritičko razmišljanje, ispunjavanje e, svog života, te isto tako stvaranje čvrstih veza sa svojim sugrađanima. To je izuzetno važno u vremenima kada su konflikti i isto tako e, na svakodnevnom e, dnevnom redu i kada strah je veći nego li što su prilike pratiti, e, a ne kreirati, povući se prije nego što bi se išlo napred. Stoga nam trebaju snažna društva, a doista obrazovanje stvara ovakve poveznice. To je izuzetno važno i meni osobno. U svom mandatu 2015. E, godine u Ožujku nakon terorističkih napada u Europi ja sam potpisao Parišku deklaraciju sa ministrima obrazovanja u Europskoj uniji. Promovirali smo građanstvo naše zajedničke vrijednosti u području obrazovanja kako bismo omogućili da ova realnost se ostvari. Komisija je stvorila e, modele Erasmus+, te isto tako i e, virtualnu razmjenu e, područje obrazovanja u Europi jest jedno područje koje stvara zajednice E, već sada se otvorimo i prema novim prilikama. Prije dva mjeseca ja sam najavio 17. konzorciji e, dakle, viših ustanova, obrazovnih ustanova koje e, stvaraju zajednički Europski univerzitet. Ja sam uvjeren da će to biti uistinu primjeri kako bi se ovaj ključni stup europskog obrazovnog sustava i stvorio. Europski univerziteti će ponuditi nove mogućnosti učenja za svoje studente i to iz svih slojeva kako bi omogućili e, visoko obrazovanje, konkurentnost i e, isto tako bili e, prihvatljivi i atraktivni. Mi ćemo uskoro i ući u sljedeću fazu, ove test faze, a time što se upotpunjava ovaj e, sveučilišni život životom, bit će potreban snažan program Erasmus. 30. godišnjica 2017. godine koju smo obilježili je zapravo dokaz o popularnosti i razlike koje je donijelo to za mnoštvo e, Evropljana. Sljedeći višegodišnji financijski okvir komisija je predložila da se Erasmus poveća i da bude pristupačniji no što je to ikada bio prije. Erasmus je e, ikona kao program i možemo ga upotpuniti i poboljšati. I doista mi je drago da ga još želite otvoriti prema još većem e, broju ljudi iz različitih socijalnih slojeva. Mi ćemo na taj način učiniti dostupnim u Europi, dakle, e, stvarajući fleksibilne oblike olakšavajući i malim organizacijama da sudjeluju u programu Erasmus. Vrlo je dojmljivo što je otvaranje Erasmus, a unutar toga Discover EU, e, šampioni unutar ovog doma dozvolili su da 50 18-godišnjaka proputuje kroz Europu, koji su po prvi puta zapravo prešli svoju granicu doista je dojmljivo vidjeti kako su stvorene te zajednice koje se okupljaju bilo online, bilo osobnim susretima koji proučavaju zajedničku povijest, kulturnu raznolikost i razmjenjuju svoje zajedničke vrijednosti. Želimo ojačati ovaj obrazovni element, postaviti ga kao integralni e, postavku samo programa Erasmus, jer vjerujemo da ima doista velik potencijal kao neprocjenjiva vrijednost za mlade Evropljane. Početna točka za jedno puno dulje putovanje kako bismo ohrabrili mlade da postanu angažirani u svojim zajednicama i da e, kroz druge segmente Erasmusa ili nekih drugih programa e, prekorače svoje granice. Discover EU, jedan program koji nudi nove svježe mogućnosti za mlade, koji daje pozitivnu promjenu, a isto tako jest i program Europske snage povedanosti. Kao mladi program, ipak sam e, zadivljen time koliko je potpora onih koji žele pomoći nama u potrebi. 157 tisuća su do današnjeg dana se upisali, 20 tisuća su postali aktivni na licu mjesta i na neki način imamo jedno kohezivno društvo koje se brine o svojim građanima. Ove evropske snage solidarnosti nakon 2020 godine treba postati jedna jedinstvena točka evropske solidarnosti u svim aktivnostima omogućiti mnoštvo drugih mogućnosti pa poglavito u području humanitarne djelatnosti. Evropske snage solidarnosti jeste osnovno osnaživanje mladih ljudi, zatim veće mogućnosti oblikavanja vlastite budućnosti. Taj pristup je u cijelosti u skladu sa novom EU strategijom koja je stupila na snagu početkom ove godine. Jedan od e, ključnih e, segmenata jeste proširiti dijalog sa mladima, učiniti što više napore kako bismo doprili do njih, poglavito do onih koji nisu članovi organizacije mladih, koji su izolirani ili koji se smatraju napuštenima. Još e, moramo kazati da jedan koordinator za mlade unutar komisije će biti oformljen koji će omogućiti da se njihov glas čuje. Početkom svog mandata ja sam obećao da ću posjetiti e, 1,5 milijuna ljudi između 2014. i 2019. godine direktnim kontaktima, konzultacijama i isto tako kroz Europski tjedan mladih. To je bio jedan značajan dio mog djelovanja. Znam da Europski parlament je isto tako pojačao svoj dijalog sa mladim ljudima. Vjerujem da ove aktivnosti kroz outreach jesu dio onoga e, zbog čega su mladi ljudi ipak glasovali e, za Europski parlament u svibnju ove godine. Što dame i gospode, dozvolite da se obratim sada području sporta. Fizička aktivnost, zdrav život, to su prioriteti koje sam osobno promovirao. Dakle, e, ići od e, samih e, sportova e, opće naravi. 2017. sam pozvao na zdrav život sa svojim povjerenicima, kolegama koji su zaduženi za zdravlje i poljoprivredu. Jedan novi pristup koji aktivnosti u političkim područjima kao sport, zdravlje, prehrana, inovacija i istraživanje trebaju dovesti na višu razinu. Tijekom svog mandata lansirali smo i Europski tjedan sporta Tijekom ovog mjeseca e, imat ćemo i petu e, izdanje e, Europskog sportskog tjedna u Finskoj nekoliko milijuna aktivnih sudionika prošle godine preko 13 milijuna ljudi sudjelovalo u više 37 tisuća događanja po čitavoj Europi. Sport ne samo to naše zdravlje i našu dobrobit, već je sport isto tako ključan u ukidanju socijalnih barijera, te isto tako u stvaranju zajednica. Od 2017. godine e, samo nagrada za uključivi sport dodijeljen je i organizacijama i pojedincima koji su isto tako omogućili ovu socijalnu inkluziju. Vjerujem da i budući programi Erasmus Plus daju značajnu poporu fizičkoj aktivnosti i pružajući veći broj mogućnosti financiranja te i formata kako bi se pospješili ovi e, široki sportovi kao i obrazovanje kultura jest e, izuzetno visoko na dnevnom redu Europske unije. Na samitu Rosenborg 2017. godine E, šefovi država i vlada su ukazali na značaj i važnost e, e, kulture, te isto tako potpore kulturnoj i kreativnoj industriji. Agenda za Europsku uniju 2019. do 2024. godine šefovi država i vlada su dali svoje obećanje da će i kulturna baština i kulturna i kreativna industrija dobiti svoju potporu. Drago mi je što sam mogao odigrati svoju ulogu u tome. 2018 godine sa novom agendom za kulturu. Mi smo dali jedan novi naglasak politikama europske kulture. Sa ovom e, agendom uspjeli smo e, pokrenuti inicijative kao što je to digitalno jedinstveno tržište, nova direktiva autorskim pravima, pristup kulturi sa e, dakle pravednim pravilima u samom području. Još jedan primjer kako smo uspjeli kulturu kroz politička područja na neki način provuću jest Europska inovacija tehnologija koja spaja istraživanje, razvoj i e, obrazovanje rasla u zadnjih nekoliko godina i narasla na najveću europsku mrežu dio te strategije u budućem financijskom periodu komisija je predložila da se e, stvori jedna zajednica i u kreativnoj i e, kulturnoj industriji do 2022. godine. Uvjeren sam da će to još ojačati e, sam sektor u području stvaranja radnih mjesta, gospodarskog rasta i socijalnog razvoja. E, Evropska godina povijesnog e, dakle, nasljeđa i isto tako 6 milijuna ljudi su u 11 tisuća događaja koji su se organizirali u 37 zemalja, a kad je reč o baštini, ovo su impresivne brojke, riječ je o više od toga. E, dakle, Europa je naglasila da je kulturno e, nasljeđe isto tako važna, a isto tako i različitost e, same baštine u različitim segmentima života ljudi koji nas sve zajedno spavaju, koji nam omogućuju da se upoznajemo, da učimo od drugih te da stvaramo jednu bolju i ljepšu budućnost budućnost. Europska godina e, kulturne baštine stvorila jedan e, zamašnjak koji trebamo nastaviti e, koristiti preko 60 akcija koje smo predložili krajem 2018. godine omogućilo nam da se to i dogodi u idućih nekoliko godina. Dozvolite da završim sa nekoliko riječi Kada je riječ o programu Kreativna Europa koja nam je omogućila da povežemo više od 2500 organizacija u području kulture i kreativne industrije te da ove industrije obuhvati shvatimo u svoj svoj cjelini. Sve u svemu e, smatramo da smo došli i doprli do 77 milijuna ljudi e, kroz aktivnosti koje su povezane uz kreativnu Europu. To pokazuje da kreativna Europa treba osnažiti u sljedećem proračunskom razdoblju, a što će omogućiti e, da kulturno i kreativno područje ostane tamo gdje jesu. oni članovi, želim zahvaliti ovom odboru da svim entuzijastičnim naporima i potporama e, koje su bili u mom portfelju, a Evropska godina kulturnog baštine koja je isto tako jedan od svjetlih primjera ili Discover EU. Zahvaljujući Europskom parlamentu i pilot projektima upravo smo mogli lansirati ove projekte tako brzo. Više od nekoliko milijuna ljudi je stvorilo e, Evropske snage solidarnosti unutar programskog ciklusa vaše dobre ideje i zamisli kroz pilot projekte i vaši vrijedni doprinosi kroz e, izvješća su doprinijeli i poduzeli da se sve ove inicijative realiziraju. Uvijek smo e, vas gledali kao naše najveće partnere i saveznike. Programe se vode korak po korak i mi smo upravo imali vaše analize kako su ti programi implementirani i zahvaljujemo s tim u vezi i sa konstruktivnim primjedbama. Moj mandat se završava i vjerujem da u idućih nekoliko tjedana ćemo imati pregovore o sljedećoj generaciji programa. Uvjeren sam da ćete koristiti ovaj trenutak, politički trenutak, da i u području mladih, kultura i sporta ovi novi programi postanu što je to snažnijima moguće. Svakako e, će biti dobro da se što prije dođe do konkretnih sporazuma. Želim vam svima plodan rad, a isto tako e, izuzetnu suradnju sa svojim nasljednikom. Hvala vam lijepo. Thank you very much, Hvala vam lijepo, Evo, ja bih e, sada želila otvoriti uh, ovo našu pitanje i odgovora Mišela Šojtrova i nakon panu eh, za... Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospodinu povjereniku na pregledu rada u posljednjih pet godina. Gospodine povjereniče, vi ste s pravom naveli ono što smatrate uspješnim inicijativama. U posljednjih pet godina obilježili smo 30. obljetnicu postojanja programa Erasmus. To je bila prilika da pokažemo kako je Erasmus doista jedan uspješan program. Prijedlog da se udvostruče proračunska sredstva namijenjena programu Erasmus pokazuju da su naši napori u suradnji s vama doveli do toga da nam se dodijele povećana proračunska sredstva. Međutim, potrebno je pokazati još veću hrabrost da bi se zatražilo trostruko veća sredstva. Nema nikakve sumnje kada je riječ o povećanju resursa Zatim imamo program Kreativna Europa. Taj program je imao središnju ulogu prilikom obilježavanja Europske godine kulturne baštine. To je bila jedna također značajna inicijativa koja je zahtijevala da se ulože veliki napori. Sve aktivnosti, popratne aktivnosti još uvijek eh, daju rezultate. Mogu vam e, navesti konkretne primjere škola koje su sudjelovale u obilježavanju Europske godine kulturne baštine. Želim vam također zahvaliti na potpori obrazovanju u području poslovanja. Zatim što se tiče sporta i mladih, kao što ste spomenuli u govoru, i to je bilo jedno prioritetno područje i predmet konsenzusa među nama. Zahvaljujem također na potpori programu Europskih snaga solidarnosti. To je program koji je razrađen pod vašim vodstvom i doista cijenim činjenicu da ste saslušali naše komentare. Da ste uzeli u obzir mišljenje Europskog parlamenta. To mi se čini izuzetno bitnim. U svoje osobno ime mogu samo reći da su naša očekivanja ispunjena i da sada možemo okrenuti novu stranicu i ući u novo razdoblje. Ono što bi me malo detaljnije zanimalo čuti od vas jest ima li nešto na čemu biste željeli poraditi u ovim aktivnostima ili što biste prepustili svom nasljedniku da razradi? Hvala. Well, for me, um, the most... Pa rekao bih da bih želio da moj nasljednik e, uzme u obzir potrebu da se dovrši evropsko obrazovno područje. Dakle, to bi bilo najvažnije što se tiče mog nasljeđa. Mi imamo neka osnovna načela, osnovne smjernice, ali europska sveučilišta trebaju zaživjeti. Ja ću otići na jednu od prvih radionica stvarnih radionica e, koje organiziraju europska sveučilišta za područje umjetnosti. Međutim, to su za sada još uvijek samo savezi, dakle to bi tek trebalo pretvoriti u stvarna sveučilišta. E, zatim imamo također e, životno učenje, kako to naziva finsko predsjedništvo, to je nešto što također treba razraditi. 8. studenog e, će se održati izvanredni e, sastanak ministara obrazovanja, tako da mislim da bi to bila dobra prigoda za tako što. Njima će biti potreban potrebna vaša potpora i da čuju vašu viziju. Dakle, ako bih morao odabrati samo jedno područje, to bi bilo to, jer e, europski prostor obrazovanja doista može biti važan za budućnost Europe. Europski obrazovni prostor temelj je za snažniju suradnju među državama članicama, među naraštajima, među lokalnim zajednicama. E, također utječe na kulturnu politiku, politiku u području sporta i sl. Hvala, gospođo Hvala vam lijepa. Hvala, povjerenče nevačić e, na ovom rezimeu. E, pokazalo je to što smo mi to sve u čvrstim, teškim raspravama ipak na koncu konca uspjeli e, postaviti na noge i to treba osvješćivati kako na kraju stvari ipak nisu takve kakve su prvotno izgledale. Pogled u budućnost, e, govorili ste o obrazovnom području na razini Europe, znate da parlament i ovaj odbor e, snažno podupire ovakvu ideju prošle godine smo imali na neki način i trenutak kada je to sve skupa pokrenuto. Brine me međutim da se ovaj zamašnjak E, usporio. Znamo isto tako da u načelu države članice e, su mišljenje da to treba postaviti kao projekt. Međutim, kada govorimo o konkretnim e, koracima, onda ipak kompetencija i, i zabrinutost vlastitih kompetencija stoji ispred ovih zajedničkih ciljeva. Željela bih da u budućnosti, dokle god ste vi još u vašoj funkciji ili sa vašim nasljednicom ili nasljednikom, da zajednički dakle, komisija i parlament i države članice uvijek iznova pokušamo animirati, e, pokurati, pokušati im oduzeti na neki način strahove da potaknemo u e, priču oko obraznog područja u Europi. Ne govori se samo o kompetencijama, već je riječ o zajedničkom cilju koji mora biti u središtu svega. Što se tiče financiranja Erasmusa Plus, da, komisija je predložila udvostručivanje iznosa. Međutim, veselilo bi me kada biste vi i vaši nasljednik ili nasljednica nas podoprili u tome da nam pomognete da i države članice utrostruče, da je to potrebno, da to e, na kraju nešto što nam je potrebno, da dobijemo ta sredstva, a tri crne kutije Dakle, Europski univerziteti, Discover EU e, i izvrsnost e, u dakle kvalifikacijama. Znate da parlament u svojim zaključcima jest naveo neke uvjete i da isto tako traži još dodatni rad na tim temama e, koje su koncepcijske naravi koje na neki način očekuju od komisije da ta tri projekta ipak postanu konkretniji projekti moramo procijeniti pilot projekte, a treba nam treba nam tu malo više mesa, da tako kažemo, kako bismo e, ova tri vjerojatno dobra projekta u konačnici e, oživjeli, oživotvorili te isto tako još moj osoban stav, gospodine povjereniče, proteklih pet godina Imali smo sadržajne rasprave koje su bile i žestoke s vremena na vrijeme, ali mislim da smo pronašli zajednički put da konstruktivnom suradnjom e, dođemo do rezultata tijekom predsjedanja ovim odborom. Ja vam želim zahvaliti na tim trenucima. Vjerojatno je zadnji put da ste s nama ovdje i vjerujem da smo pronašli put da uspješno surađujemo uza sva E, sadržajne razlike koje su nas na neki način udaljavale. Hvala vam na tome. much. Uh, Hvala vam lijepo. E, pa, doista sam uživao u tome čak i u sukobima, ne samo u suradnji. Slažem se da početak nije bio lak, bio je malo trnovit, ali bih rekao da smo razvili dobar odnos svim članovima odbora i doista sam ponosan na ovaj kontinuirani dijalog i suradnju koje smo ostvarili. Što se tiče europskog obrazovnog prostora, mislim da su vaši, vaše bojazni legitimne. Imali smo uzajamno priznavanje školskih diploma, i tako dalje, čak i u sklopu Erasmusa priznavanje, uzemno priznavanje that we can all these bodova. Bilo je tu nekih poteškoća, no mislim da možemo prevladati te prepreke. Europski sustav sveučilišta doista može potaknuti, odnosno može se probiti u e, visoko obrazovanje Europske unije i ako se sagledaju uzajemne prednosti suradnje, a nadam se da će države članice uspjeti prevladati sumnje i probleme i uspostaviti zajedničku suradnju. Naime, postoji veliki pritisak iz privatnog sektora, iz gospodarstva. Europski obrazovni sustav trenutno je vrlo rascipkan obuhvaća oko 50 različitih sustava, njih 16 e, nalazi se samo u Njemačkoj, isto tako u Španjolskoj obrazovni sustav spada u nadležnost regija, također je sustav rascijepkan. E, prema tome moramo pronaći neki dobar način da uskladimo te sustave. Mi trenutno pokušavamo dati nekakav oblik tome. Mislim da ćemo kroz trijaloge dobiti usmjerenje kada je riječ o našem budućem radu. Nadam se da ću ja ili moj nasljednik e, uskoro vam moći predstaviti ove posebne programe. Mislim da je i meni i mojim službama jasno da ćemo mi iskoristiti ova povećana proračunska sredstva da bismo programe kao što su Erasmus, Europski fond za solidarnost, post, zapravo kako bi oni postali socijalno osjetljiviji, inkluzivniji i kako bi što veći broj ljudi mogao sudjelovati u tim projektima. Nadam se da će moj nasljednik nastaviti raditi na tome. E, eto, mislim da, da, će, i da će početak biti manje trnoviti, da će se nastaviti dobra suradnja. Gospođa faha hvala vam gospodine povjereniče na ovom pregledu situacije. Mislim da je to vrlo važno za nove zastupnike u koje ja spadam. E, imam jedno pitanje vezano uz kulturu, budući da je to također jedan čimbenik koji potiče koheziju unutar Europske unije, posebno s obzirom na ovo razdoblje kada svjedočimo Brexitu. Ja bih navela jedan primjer koji mi se čini posebno važnim. Unutar nagrada koje daje Europska unija, bilo da je riječ o književnosti ili kinematografiji, primjerice nagrada Lux, kojima se nagrađuju visokokvalitetna umjetnička djela, a koja nisu onako poznata Europskoj uniji kao što bi to, kao što to zaslužuju. E, postoji li mogućnost da se taj segment unaprijedi kako bi Europska unija, njezini umjetnici i njezina kultura doista postali marka kvalitete i kako bi se to moglo još više proširiti. Dakle, to je pitanje koje se tiče E, imam još jedno pitanje vezano uz baštinu. E, spomenuli smo Europsku godinu kulturne baštine. Mislim da je to također jedan vrlo važan aspekt. Mi imamo, e, dijelimo određene dijelove zajedničke povijesti i čini mi se da je to također jedna dimenzija koja nedostaje potpore i zanima me kakve su vaše ambicije i što bi se moglo još dodatno, kako bi se moglo dodatno poraditi na tom dijelu. Hvala. Što se tiče sve e, važnije uloge zajedničkih medijskih projekata na razini Europske unije, mislim da može pomoći veći proračun programa Kreativna Europa. Mislim da se taj dio kulturnih aktivnosti može bitno bolje financirati u sljedećih e, sedam godina, te da će se na taj način moći pružiti snažnija poruka europskoj kinematografiji, glumcima e, i općenito povećati popularnost e, zajedničke suradnje na europskoj razini. Naš slogan za Europsku godinu kulturne baštine bio je kada prošlost e, susretne budućnost. Mislim da to dobro simbolizira našu percepciju uloge koju ima kulturna baština. Mi mislimo da kulturna baština nije nešto što pripada samo prošlosti. To mora biti izvor nove energije za budućnost. Sve uspješne grane kreativnih industrija gledaju na energiju koja proizlazi iz kulturne baštine na takav način kulturna baština doista može poslužiti kao jedan rezervoar energije za lokalno stanovništvo da prežive teška vremena da drže e, vrata otvorenima za nove ljude, nove zajednice i da pronađu partnere u drugim dijelovima Europe. Ono što smo mi pokušali učiniti prošle godine, a s time nastavljamo i ove godine, e, jest da definiramo one prilike koje su u stanju dati doprinos jačanju europskog identiteta e, od ozgo, od ozdo prema gore, dakle sa terena prema gore jer e, nekakav umjetni koncept europskog identiteta koji se definira od ozgo naprosto ne bi bio održiv i ne bi funkcionirao. Ako možemo razviti pristup koji kreće od lokalne razine, kao i Erasmus koji se temelji na osobnim iskustvima, na mladim naraštajima, na taj način europski identitet e, kroz potporu Europske godine kulturne baštine stavlja naglasak na lokalne zajednice, na međuljudske odnose i na oživljavanje pojedinih elemenata kulturne baštine i mislim da je to zapravo pravi put i za budućnost. Hvala. Hvala, gospođa Malbara sljedeća. Uh, thank you very much, uh, Mr. Hvala vam lijepo, gospodine Navračić. Veliko mi je zadovoljstvo što vas uh, ovdje vidim i želim vam čestitati na ovom zaključnom dijelu jednog intenzivnog dijela vaše karijere. Ja sam bila preuzela predsjedništvo kada ste vi preuzeli svoju dužnost, dakle u, tijekom vaših prvih koraka, ja sam pratila e, razvoj vaše karijere i vaš osobni razvoj. Mislim da su kolege već postavili neka pitanja koja mene zanimaju. Imam još dva pitanja vezana uz budućnost i vezano uz ovo razdoblje. U siječnju 2018. godine europski ministri obrazovanja usvojili su izjavu iz Davosa gdje se uh, uh, gdje se dakle definira jedan proces Smatrate li da je Europska komisija vrijedan partner u tom procesu. Second question uh, is related uh, moje drugo pitanje tiče se na Dakle, ovaj e, trnoviti početak u vašem radu. Jedan od izazova s kojima smo se suočili 2015. godine bio je vezan uz ograničena sredstva za kulturnu infrastrukturu. Bilo je potrebno više godina da se dođe do određenih kompromisnih rješenja, da se uvedu fleksibilni propisi u svrhu potpore infrastrukturi u području kulture. Premda se još uvijek to nije bilo povoljno za neke potrebe u domeni kulture, Zanima me kako će biti vaše nasljeđe s tim u vezi. Ili iza vas ostalo nekih istraživanja koja ukazuju na to da ulaganja u infrastrukturu koja je važna za kulturu mogu donijeti i gospodarske pogodnosti da mogu e, pozitivno utjecati na društvo. Hvala. Hvala. Dopustite mi i da ja vama čestitam na izboru. Da, istina je, krenuli smo zajedno. Vi ste bili ministrica latvijskog predsjedništva e, kada sam ja preuzeo dužnost e, povjerenika i sjećam se vaših kvalitetnih inicijativa, primjerice latvijska inicijativa e, tjedna kreativnih industrija. To je bila jedna vrlo značajna i kvalitetna inicijativa ja bih e, mogao predati tu palicu svom nasljedniku i nadam se da ćemo u buduće imati Europski tjedan kreativnih industrija i inovacije. Mislim da bi to, ta inicijativa mogla poteći iz Europskog parlamenta kao što je Europski tjedan sporta i e, druge inicijative koje imamo na europskoj razini. Ja sam u cijelosti podržao izjavu iz Davosa Nažalost, 2018. E, nisam mogao nazočiti na sastanku u Davosu. Tu može postojati jedan e, teorijski problem, a to je da e, zapravo ta izjava iz Davosa obuhvaća više zemalja nego što ih sudjeluje u programu Erasmus. A osim toga mi u cijelosti podržavamo tu inicijativu Mislim da i Europski parlament kao institucija može podržati tu inicijativu. Podizanje važnosti kulture i stavljanje kulture na višu razinu u procesu donošenja odluka svakako je dobra zamisao i mi ćemo to i u buduće podržavati. Što se tiče gornje granice za ulaganja e, u kulturu iz fondova Europske unije, e, reći ću sljedeće. Ja sam najprije pokušao uvjeriti kolegicu Korinu Krecu koja je bila nadležna za regionalni razvoj. Međutim, e, kada to nije bilo dovoljno, ja sam se obratio vama. Tražio sam da joj uputite pismo. Organizirali smo čak e, i jednu grupu za lobiranje i izvršili smo pritisak. Na kraju smo u tome uspjeli. Ono što vam mogu reći jest da smo tijekom rasprava na kolegiju povjerenika prilikom pripreme novog VFO-a stavili naglasak e, na korištenje svih dostupnih prilika e, za kompleksno rješavanje pitanja. Dakle, da se uzme obzir e, kulturni aspekti, e, teritorijalni aspekti kod stvaranja novih radnih mjesta i nadam se da će kod upravljanja europskim fondovima e, zaživjeti jedan takav malo e, cjelovitiji pristup, te da će se ti problemi riješiti. Sada šeći koordinator, gospođa Anderson. Gospodine povjereniče, hvala lijepo na prikazu vašeg stava Vjerujem da je u prošlosti bio debat e, i ja sam nova zastupnica u Europskom parlamentu, pa mi je to teško procijeniti. Digitalizacija društva sve se više pojačava, čuli smo već ovdje na odboru da prekomjerno korištenje društvenih medija zapravo dovodi do bolesti mrežnice u oku, a isto tako kao što ste sami naglasili, baviti se sportom je sigurno bolje za razvoj djece i mladih, a općenito i za zdravlje je to bolje. No, ako se ne bavite sportom, onda ćete i ostati bez tog pozitivnog učinka. Još nešto, e, jedan masovni fenomen koji se događa, e-sportovi, virtualni sportovi, što pak opet dovodi do toga da mladi i djeca zapravo potpadaju pod e, e, gladi za profitima ove industrije koja to popraćuje. Volio bih e, čuti od vas koje postoje mogućnosti što komisija smatra da su eventualne polazišne osnove da se spriječe ove E, međusobno se isprepličuće negativne pojavnosti, a kako bismo to sve skupa onda u konačnici spriječili, a eventualno isto tako da stvorimo neke vrste pozitivnih impulsa, da učimo djecu, da mm, postoji taj stvarni svijet oko njih koji je lijep. Dakle, volio bih čuti vaše e, na neki način e, određene impulse, odnosno ideje koje biste imali. Ponovno bih tome pristupio sveobuhvatno. Nisam baš oduševljen e-sportovima. Mislim da je već e, i samo ime varljivo, jer nijedan sport nije zapravo elektronički sport. Zato smo započeli složeno djelovanje koje je jedinstveno u Europskoj komisiji tako što nekoliko povjerenika zajedno e, radi e, za jedan cilj. Mislim da e, ovaj životni stil nije vezan samo uz tjelesno, mm, tjelesnu aktivnost i obrazovanje. Ne radi se samo o zdravoj i kvalitetnoj hrani, već o svemu tome zajedno, pa i o obrazovanju i ostalome budući će izazovi biti još složeniji. Kada govorimo primjerice o pretilosti ili starenju društva, ili ako govorimo o problemima u obrazovanju, društvenoj marginalizaciji i isključenosti, moramo se koristiti svim instrumentima politike koji su nam na raspolaganju kako bismo ostvarili željeni rezultat same politike ne mogu previše učiniti. Ako govorimo o obrazovanju, a to je složeno područje, obrazovanje bez aspekata kulture, sporta ili e, aspekta mladih ništa ne znači. Zato ćemo morati učiniti više čak i u mojem portfelju kako bi e, kako bismo složili e, e, sveobuhvatniji program u kojemu više stvari međusobno djeluje. to mogu reći o budućem djelovanju, a digitalizacija je u tome velik izazov. Elektronički sport može biti i med koji će privući i mlade, koji će ih odvući u posve drugi aspekt života. Dobro, sada smo završili ovaj krug e, s koordinatorima. Ja bih e, sada zamolila da imamo dva po dva pitanja i molim vas da se ograničite na jednu minutu. Prvi se javio gospodin Eler i Anting nakon toga. Gospodine povjereniče, još jedno potpitanje bih želio postaviti kada je riječ o europskom E, dakle, zajedničkom prostoru obrazovanja prije 15 godina usporedu s e, time smo zapravo i prozvali europsko znanstveno područje sa e, doista snažnom podlogom i to pravnog smisla. Nakon 15 godina moramo ustanoviti da znanstveno područje, europsko znanstveno područje, nismo došli puno dalje. Kada sve to skupo analiziramo, onda vidimo da je zapravo nedostalo upravljanje. Ne postoji nikakva upravna struktura, vi ste već vrlo mm, blago naznačili koordinaciju, ali kako zamišljate e, to upravljanje ako neki projekt nakon 15 godina zapravo je doživio fijasko, možemo reći. Gospođo Banting. Hvala što ste danas došli i govorili nam o svojem radu u proteklom mandatu Bila sam jako zadovoljna što ste se bavili mladima i e, broj mladih koje ste susreli. Rada bih vas e, ovog listopada pozvala na sastanak s delegacijom mladih koju ću dovesti u Europski parlament. To će uglavnom biti E, mladi e, pripravnici. Voljela bih da dođete, da ih malo potaknete i nadahnite uvezano uz njihovu budućnost, što ih čeka. E, nadam se da ćemo s vama i dalje nastaviti suradnju. Ako, nadam se da, da biste i nama danas mogli dati kakvo ohrabrenje. Dva teška pitanja. Upravljački model projekta europskih sveučilišta teško je pitanje. Tijekom zakonodavnog postupka i dok smo radili na mm, razvijanju budućih projekta, projekata, bili smo u kontaktu s državama članicama. E, bavili smo se s vrlo dva osjetljiva pitanja. Pitanje izvrsnosti i pitanje e, geografske usklađenosti. Kada govorimo o upravljanju, ta nam dva stupa mogu biti korisna, međutim treba uzeti u obzir da govorimo o viskoškolskim institucijama e, koje moraju biti autonomne. ja, ja bih to radije e, preslikao na sustav utjecaja. Kako bismo mogli potaknuti sveučilišta da surađuju s nama? Pri tome e, financiranje može biti bitan aspekt. Sada imamo više sredstava na raspolaganja iz e, program, programa Erasmus. Možda će se udvostručiti, a možda i utrostručiti. Biće svakako više sredstava za učilišta. Druga privlačna e, točka e, e, jest to što je instinkt sveučilišta takav da postoji globalno natjecanje. Postoje vrlo dobra sveučilišta u Europi. Nažalost, ako raz, razmatramo ljestvice izvrsnosti, e, znamo da sveučilišta u EU ne stoje dobro. Znamo da je tehničko sveučilište u Minhenu e, iznimka. Uglavnom su e, je tu riječ o britanskim i švicarskim sveučilištima koje se mogu podičiti izvršnošću. Međutim, ostala sveučilišta možda osjeti potrebu za suradnjom. Na naš prvi poziv e, s europskim sveučilištima. Došle su brojne prijave, bio je sjajan uspjeh. Imali smo 70 e, programa e, podrške, oni sada djeluju u, u tome. Objavili smo drugi poziv, to jest objavit ćemo ga krajem ove godine. Pomno ćemo promatrati razvoj i sve poteškoće bismo htjeli ispraviti za sljedeći krug poziva. S druge strane, jako je teško se učilišta e, usmjeriti u skladu sa načelom autonomnosti. Dosad su učilišta bila vrlo konstruktivni partneri Mislim da bi to moglo biti dobro rješenje i za istraživačka područja jer će većina tih e, sveučilišta naglašavati potrebu za istraživanjem. E, I što se tiče e, suradnje, to je svakako e, veći trošak nego trošak poučavanja. Obrazovanje u području STEMA može biti jedno od najuspješnijih područja e, u toj suradnji. Što se tiče politike za mlade i nekakve ohrabrujuće poruke, ja iz iskustva znam da su mladi prilično ohrabreni. Oni rade ono što žele, ali kad kada ne dobiju ono što žele. Imamo problem sa staranjem stanovništva u europskim društvima europska društva stare, imamo demografske probleme i svi ovi programi e, mogu itekako pozitivno utjecati na budući razvoj. U ovih proteklih pet godina moje iskustvo bilo takvo da e, je važno isticati obrazovanje u širem smislu. Ako razmatramo osobni razvoj, Obrazovanje je najbolje rješenje za pojedinca i za društvo. Što je društvo obrazovanije, to će u budućnosti biti e, uspješnije. Obrazovanje može značajno e, doprinijeti toj razini kohezije i zato nam je potreban otvoren i fleksibilan sustav obrazovanja za mlade, a i za društvo u cjelini. Hvala. Hvala. Bočko, onda ne uh, the... Hvala vam na riječi. Prijeći ću na mađarski. Ja bih se želio sa svoje strane zahvaliti na ovih e, zadnjih pet godina. Ja sam bila nova kao zastupnica. Za mene je ta suradnja bila izuzetno ugodna i živopisna imati jednog e, povjerenika iz Mađarske u ovako važnom e, portfelju koji ste pokrivali. Vjerujem da možemo kazati da smo ostvarili fantastične rezultate, ojačali smo mnoštvo programa koje su započeti ranije, ali ovih pet godina ovi programi su još dodatno ojačani. E, bila sam istinu e, rado dijelom ovih svih procesa unutar Europske unije, a isto tako smo uspjeli stvoriti suradnju u području kulture, obrazovanju. Veselim se isto tako što povjerenik e, se bavio i nekim tehničkim temama Modernizacijom obrazovnog sustava, priznavanje diploma e, ili pak pitanje regio, regija, dakle jezika manjina, za nas e, u Ukrajine bilo je jako važno da se i mađarska manjina e, također može koristiti obrazovanje na svom materinjem jeziku. To je bilo izrazito važno i nadam se da će i vaš nasljednik nastaviti isto tako ovaj portfelj da će imati jednako tako uspješnu suradnju sa budućim povjerenikom ili povjerenicom. Hvala vam. Uh, Hvala gospodine povjereniče na dolasku mnogi vas već pet godina poznaju. Ja iz današnjeg posjeta mogu također isto reći da mi je drago da ste došli. E, što se tiče podrške za mlade, vidim da e-sport ne, ne smatrate sportom. E, to je vrlo važan dio kulture mladih i uistinu jest sport. Ako vi smatrate da to e, nije sport, pogledajte samo Formulu 1. Koliko je tu tjelesne aktivnosti? Koliko je tjelesne aktivnosti u šaku? Šahu. A jedno i drugo smatra se sportom. Želim vam samo osvijestiti neke stvari i reći vam da je to e, vrlo važno za europske industrijske grane, ali i za europski sport općenito je. Važno je prihvatiti činjenicu da je sport prisutan i da ne ide nikamo. To je, e-sport je golemo e, poslovno područje i treba europske e, tvrtke uključiti u to imamo sjajna poduzeća, Njemačka i Poljska imaju e, možda ponebolje igre. E, to moramo podržati, ali moramo podržati i male softverske tvrtke koje e, rade sjajne stvari. Trebamo ih ujedno i ojačati. E-sport mlade može privući standardnom sportu. kad bi Njemačka, kad je Njemačka e, dovela ideju e-sporta pred e, Njemački olimpijski odbor, oni to nisu htjeli razmotriti. Međutim, e-sport je sve veći i sve prisutniji od olimpijskih sportova i u tome je upravo stvar. To je ono s čime se mi danas suočavamo. Ako želite napredovati sa e, standardnim sportovima, morate se posvetiti e-sportovima i molio bih vas da u ostatku svojeg e, preostalim danima mandata da se posvetite e-sportu zato što je e, e-sport nešto s čime su današnje generacije odrasle. Ja znam da vi se s time ne možete e, povezati, ali ne mogu se ni ja povezati s nečime što je proizašlo iz vaših generacija. E-sport je svakako i tekako prisutan prije no što dam povjereniku Novčiću i e, kako bih na neki način obranila, e, dakle, vi ste upali u, u riječ, riječ je o oštećivanju e, mrežnice zbog toga što sjede za ekranima. To je bila primjedba. U tom kontekstu sport je drugačije zamišljeno što je to šah ili netjelesnim sportskim e, vrstama. To je ono, bila ta poruka. E, Formula 1 moram i njih uzeti i zaštititi. Pogledajte koje su to tjelesne aktivnosti kad je reč o bolidu, ne onaj koji promatra, ali onaj koji sjedi za upravljačem je jako, jako veliki fizički napor. E, htio sam to iskazati Formula 1, pa i za e-sport. Ogromna koncentracija, input koji se treba unijeti zbog toga, e, naravno, Koncentracija, međutim riječ je o tjelesnom naporu, e-sport, e-sport koji se i tjelesno zahtjevni ili mentalno zahtjevni, mentalni i tjelesni sportovi, evo to je možda kompromis koji možemo ovdje izreći. Basic. Slažem se s predsjedateljicom u načelu. Odgovoran sam za sport ne za tržišno natjecanje i poduzetništvo. Kada govorim o sportu, u naumu su mi tri načela. Najprije tjelesna aktivnost. Drugo načelo je društvena uključenost. Treće načelo su amaterski sportovi. E-sport ne zadovoljava ni jedan od tih triju kriterija. To možda jest grana koja cvjeta, možda i vrlo uspješna grana gospodarstva, ali dokle god, ali ja, sportovi ne plaćaju nijedan cent za primjerice Formulu 1 i sportovi koji se bave tjelesnim, e, koji se temelje na tjelesnim aktivnostima jesu financirani, ali možda e-sport je stvar budućnosti. sa gledišta mojeg proračunskog portfelja e, usmjerit ću se na tjelesne aktivnosti, na tradicionalne sportove. To jest, usredotočit ću se na sportove koji se ne obavljaju sa stolca uključujemo i natjecanja e, u šahu, ali na europskoj razini želimo se posvetiti e, amaterskim aktivnostima koje se ne financiraju, a zajednicama pružaju zadovoljstvo, kretanja i iskustvo e, koje možda inače nemaju. Sljedeći su gospodin Frankovski i nakon toga Julie Ward. Ako govorimo o sportu, onda se valja pridržavati sporta. Pitanje koje bih imao, koji su planovi, prioriteti Europske komisije kad je riječ e, o sportskom tjednu koje će se održati za dva tjedna, a drugo koje su šanse da se ratificira konvencija Europskog vijeća, a kad je riječ e, o e, dakle dogovaranju rezultata na e, utakmicama, prijevarno dogovaranje, to nije nešto što bi bio dobar signal Europske unije Malta koja blokira ovaj čitavi proces. sam kazati i komentirati sport prije no što moj kolega napusti dvoranu. Moramo biti otvoreni e, kad je riječ o proširenju definicije sporta i to je stav koji trebamo zauzeti s obzirom da i E, jesmo u sa kulturom. E, za mene, e, dakle, street kao disciplina jest vrsta kulture, vrst umjetnosti. Ja sam bila na konferenciji i upravo tamo je spomenuto koliko je važno, kolika je raznolikost tema koje se obrađuje na njihovoj konferenciji Mladi ljudi su oni koji stvaraju kulturu, koji stvaraju nove oblike kulture. E, oni nisu e, dakle, uskih vidokruga. To je ono što moramo sagledati. Pa ako parkur, mm, grafiti, da to nije umjetnost će neki reći. No, budimo otvoreni prema novim definicijama ovih novih oblika postoje isto tako i različite vrste koje se miješaju, dakle, miješaju različite vrste, nešto iz e, ove baštine, ponovno to kreiraju i rekreiraju. E, dakle, treba biti otvoren prema tome. Ja sam sudjelovala na e, dakle, olimpijadi, dakle, specijalnoj olimpijadi, nisam sportski tip, Specijalna blada je bila posebna za mene, niste trebali trčati, mogli ste eh, i hodati, mogli ste plesati, a i biti u invalidskim kolicima. Bilo je važno sudjelovati s drugim ljudima, nije bitno bilo pobjeđivati, već sudjelovati i to je moj komentar eh, koji se tiče sporta. Želim odati poštovanje prema vašim suradnicima. To su briljantni ljudi u komisiji. Znam da su otvoreni e, za dijalog s nama, a isto tako su otvoreni e, prema svakoj kritici koju upućujemo. To mora biti kritika među prijateljima, molim vas da prenesete moje duboko poštovanje, isto tako svih nas ovdje vjerujem, način na koji je komisija E, slušala, koliko se angažirala oko svih tema. Zaista je to istinito. Ja sam, e, sam e, neke od vaših suradnika izazvala da vidimo koje su to točke, recimo sloboda medija i priča. I to je ponovno uzeto u obzir i stavljeno na dnevni red i bili su eksplicitni. To je dokaz tome da možemo surađivati. Osobno ste mi isto tako dali potporu međukulturni dialog raznolikost i vrijednosti. Imali smo otvorenu raspravu o međukulturnom dijalogu, možemo li to prenijeti i naučiti mlađe narašte i može li se to dogoditi i može se dogoditi u zajednicama to doista cijenim. To su e, dvije ključne stvari koje bih još želio napomenuti, koje treba nastaviti i na koje možemo biti ponosni. Strategija e, kulture po prvi puta kada je odbor AFET i odbor za kulturu su se spore. Znam da je kultura e, jedan mirotvorni stup, a isto tako prevencija konflikata. Kultura može biti doprinos tomu E, umjetnost e, i izbjeglice. Imali smo e, jedno prikupljenje sredstava koje ste vi inicirali. Hvala vam na tome uistinu od srca. Još jedno pitanje bismo imali dozvolila bi gospodinu navršiću da odgovori na pitanje. Molim vas da to doista ograničite vaše pitanje minutu, dvije, kada to pređe na 4 minute, onda su stvari malo teže. Kolega Golulis. Τώρα δουλεύει προφανώ. Ε. Κύριε Επίτροπε, καλησπέρα σα και σα ευχαριστούμε για την Povjereniče, dobro večer. Hvala lijepo na vašoj zanimljivoj, na zanimljivom izlaganju. Uistinu je važno da vodimo ovakav dijalog prije svega kada možemo iz toga iznijeti i dobru praksu i prikazati ovu dobru praksu koja se odvijala. Konkretno želio bih e, pozoriti na konferenciju muzejima koja se trenutno održava u Japanu. Jedna od tema na konferenciji jest ponovno uspostavljanje i izrade nekih definicija o nekim artefaktima. Sve do ovog trenutka e, kako smo imali e, određene pitanja oko samih artefakata ljudska prava u prošlosti ja bih e, volio saznati znate li o čemu je riječ na toj konferenciji i je li komisija zauzela stav vezano za ove definicije i hoće li komisija dati svoj doprinos kad je riječ o unapređivanju ovih definicija. Što ćete učiniti u budućnosti? Koji je vaš plan kretanja kada je riječ o tome? Yeah, uh, uh, O toj konferenciji zapravo nemam nikakve pobliže informacije, no što se tiče nezakonitog uh, trgovine kulturnom baštine, predmetima kulturne baštine, zapravo u smanjuje ovo crno tržište ovih dobara a svakako se ova tema nalazi na dnevnom redu komisije. Mi svakako želimo stvoriti jedan zakonski instrument koji bi e, omogućio državnom članicama da spriječe nezakonitu trgovinu predmetima kulturne baštine. To je e, sadašnjost. Što se događalo u prošlosti? Mislim da je to bilo pitanje bilateralnih e, sporazuma, aranžmana. E, bilo je tu nekih naznaka ili rasprave primjerice u Njemačkoj ili u Francuskoj kako vratiti neke od kulturnih dobara i eksponata u muzejima i to e, zemljama izvora ovih e, dakle predmeta kulturne baštine to je ta rasprava u Europi e, koja se vodi ali Europska komisija još nije intervenirala niti je ne vidim ni, ni zakonodavne osnove da to i učinimo. Međutim, moguće da u budućnosti, ako to dođe na europsku razinu, tada će Europska komisija biti dijelom toga. Što se pak tiče inicijative e, umjetnost i izbjeglice, Uvijek sam naglašavao da je kultura za mene nije samo kultura slobodnog vremena, već je to e, socijalna inkluzija i snažno oružje socijalne inkluzije i stoga moramo nastaviti s takvom politikom koja će e, kao kreativna Europa e, uključivati socijalnu inkluziju poput Erasmusa. Ovaj portfelj jest e, portfelj budućnosti koji je usmjeren ka budućnosti sve ono što danas činimo u ovom našem portfelju u područjima ovih naših politika donijet će rezultate o budućnosti i to vrlo plodne rezultate i stoga mislim da moramo uključiti socijalnu inkluziju vrlo snažno kada govorimo o svim tim e, budućim politikama. Hvala vam na to. Evo još jedno potpitanje koje bi rado uputio gospodin Grbolis. I uh, smo se izgubili u prijevodu. Nisam e, Mislim, što se to događa s muzejima danas već e, Mislim da trebamo ponovno definirati sam muzej, dakle to ono što sam rekao u izlaganju. E, tijekom 25. E, sastanka, odnosno na 25. konferenciji ćemo razgovarati o tome što zapravo znači, koji je identitet e, muzeja, što muzej nudi svijetu, što je to muzej. Eh, Pretpostavljam da imate neko mišljenje o tome. Ima li komisija mišljenje o tome i namjeravali li sudjelovati u ehm, definiranju nove koncepcije muzeja? Eh, dakle, govorimo o muzejima koji se bave isključivo prošlošću, tu posjetitelji dođu u muzej, dakle, pogledaju izložbu, shvate značenje umjetničkog dijela, ali s druge strane postoje i muzeji otvorenog tipa, dakle otvoreni muzeji koji omogućuju posjetiteljima da sudjeluju i da zapravo e, imaju na neki način izravno iskustvo, e, interaktivno iskustvo gledanja muzeja. Može li komisija možda definirati nove smjernice za muzeje, tako da posjetitelji ne budu samo puki posjetitelji, nego da zapravo sudjeluju u e, samim aktivnostima muzeja. Mislim da bi to moglo biti zanimljivo na obrazovnoj razini. Ne znam, bili profesionalna zajednica e, bila sretna sa intervencijom, imamo loša iskustva sa intervencijama, stoga definicija muzeja i formuliranje budućih koncepata muzeja, ja bih to prepustio profesionalcima i njihovoj profesionalnoj zajednici, a ne Europskoj komisiji. Nisam specijalist u tom području. I to, e, dakle, ja jesam povjerenik e, koji je odgovoran za kulturu, ali specijalisti i profesionalci trebaju dati odgovor na to pitanje. Hvala lijepa. Ne vidim da se itko više javi za riječ, e, stoga bih na ovom mjestu želio zahvaliti na, na ovih pet godina e, kojim ste vi kao povjernik pratili odbor za kulturu, podupirući ideje koje smo mi e, na neki način unijeli kao predmet rasprave da ste dobili s vaše strane potporu, ali isto tako i hvala komisiji na svim onim prilozima koje ste vi iznijeli, ono što je danas postalo jasno da su mnogi zadaće pred nama koje još nisu dovršene, koje moramo nastaviti i vjerujem da na ovom mjestu e, u ime odbora mogu e, na neki način obećati da ćemo i u području kulture, i u području obrazovanja, i u području sporta ostati e, u tražeći dakle pritom i financiranje, modernizaciju i daljnji razvoj politika na europskom području da ćemo to nastaviti u tom smjeru. Naravno, u pogledu dakle, ovog zajedništva, rasprave o sportu, vidjeli smo da postoji razlike, esport treba e, podupreti, ne bih to smatrala fizičkom aktivnošću, već nekim drugom aktivnošću i mislim da je to nešto što i ovu raspravu možemo e, na neki način dovesti jednom sretnom kraju. U prošlosti smo imali uspješnu suradnju vama, ako se nećemo više susretati na ovom odboru, sve najbolje, a od sveh srce hvala vam na o izuzetno dobroj suradnji u posljednjih nekoliko godina. Ich habe nur noch eine kurze... Kratka obavijest s moje strane Sutra nastavljamo točno u 9 sati kako bismo nastavili našu sjednicu. Sutra ćemo imati sastanak koordinatora, stoga vas molim da budete i za to pripremljeni. Ugodnu večer vam želim svima onima koji već mogu ići svojim kućama.